see the first item on the agenda is election of the chair. Oh, that's a draft, isn't it? Yeah. It's an early draft. I'm still here. Prva točka dnevnog reda je izbor predsjednika. Evo, još sam tu. Ako se dobro sjećam, Claudio, rekli ste da... Odgoda smaknuću. So, okay, so Rekli ste da imamo odgodu smaknuća e, s obzirom na Brexit, a evo drago mi je da sam tu još s vama nekoliko tjedana. Ovdje imamo televiziju iz Njemačke, imamo njihovu ekipu, oni su na odgovarajućoj udaljenosti. E, prva točka dnevnog reda je osvajanje dnevnog reda. Komisija je zatražila izmjenu, e, tako da godišnje izvješće o ribarskoj floti bude prije rasprave eh, o tunama. Uh, Zatim imamo usvajanje dnevnog reda i usvajanje odobrenje zapisnika od 24. rujna i 2. i 3. listopada. Ukoliko nema primjedbi, onda to smatramo usvojenim. Zatim trećka dno, treća točka dnevnog reda. Nema nekih e, konkretnih priopćenja s moje strane, pa prelazimo na prvu točku dnevnog reda, a to je izvješće međuvladinog panela o klimatskim promjenama, o oceanima i kriosferi u promjenjivim klimatskim uvjetima. Neki od vas su bili nazočni na sastanku odbora za zaštitu okoliša gdje se raspravljalo o tom izvješću. Da kako mene posebno zanima ova ribolovna perspektiva, tako da e, pozdravljamo e, su izvjestitelja e, druge ili 11. radne skupine gospodina Hansota Portnera, nikad nisam sigurna koja je radna skupina, koji će nam nešto reći upravo o toj ribarstvenoj perspektivi vezano uz ovu tematiku. Izvolite gospodin Portner, hvala lijepo. Da li možemo prije svega pogledati kratki film? The frozen parts of the world.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 Uh, range that is important to uh, consider. then on the right hand... vidite i s lijeve strane da temperature i specijalizacija ovisi o životnoj fazi. Ovi rezultati pokazuju da uh, embriji i odrasli mlađ koji je pun mase jajašaca Eh, je naročito osjetljiv i ranjiv. To ima implikacija eh, za eh, geografiju. To ne vidimo u tim rezultatima. Ali iz projekcija, iz promatranja na terenu, distribucija temperatura, je to potpuno jasno. Neki podaci su ovdje prikazani oni naglašavaju kako opseg temperatura e, za masu jajašaca bakalara u Atlantiku e, kako na njih utječe zatopljavanje i zakiseljavanje. Te implikacije e, za mriještenje i staništa to još nije potpuno uzeti u obzir. Tradicionalna mriještenja za atlantski bakalar i polarni bakalar s desne strane arktičke, e, arktičke e, vrste koje ima, e, su navikle na mnoge, mnogo niže temperature nego atlantski bakalar. Ako slijedimo trendove zatopljavanja od dna do gore, vidite da ovo smeđe područje utječe na mriještenje. I mm, atlantski bakalar već nestaje iz nekih e, tradicionalnih mrijestilišta. E, I to utječe na proizvodnost stokova. To još jednom naglašava da sa e, provedbom Pariškog sporazuma vidjet ćemo da, su neki da se neki trendovi e, nastavljaju. Ali mm, to, e, taj gubitak e, lokacija za mriještenje se može nastaviti. Možemo to sažiti E, svo ovo zatopljavanje je smanjilo veličinu stokova. E, različita područja se ponašaju na različite načine, ali zajednice koje jako ovise o hrani iz mora e, su u vrlo rizičnoj situaciji, naročito na razinama koje su gotovo na razini mora ako smanjimo e, zatopljenje i emisije, naravno to će imati pozitivan učinak. Međutim, ne bismo trebali govoriti o oceanima ako ne spomenemo i podizanje razine mora i to je jedna tema koju se želim dotaknuti s obzirom da nam projekcije pokazuju da bi to moglo utjecati i na obalna i priobalna staništa. Ovdje vidite trendove kada je riječ o gubitku ledenog pokrova na Grenladu i Antarktici. Vidite različite scenarije i projekcije do 2300. godine. Naime, povećanje do 2300. Mislim da nitko ne može reći da su ove projekcije koje imamo do kraja stoljeća točne i konačne, s obzirom da trenutno ne znamo kako će se odvijati situacija vezano uz ledeni pokrov. Još imamo e, dakle ledeni pokrov koji bi mogao dovesti do povećanja, odnosno podizanja razine mora od 65 metara a neki smatraju da bi e, fosilno gorivo moglo dovesti do rastapanja e, tog ledenog pokrova što bi moglo dovesti do vrlo e, nezgodnih uvjeta života na zemlji. Ispod jednog metra se može stabilizirati klima i emisije ili pak nekoliko metara do 2300 te zbog e, termalne ekspanzije, topljenja ledenjaka i topljenja ledenog e, pokrova. Dakle, osim toga postoje i neki drugi elementi koji se ovdje mogu dodati. Dakle, jednom u sto godina se događaju takve promjene, međutim, moglo bi se zapravo e, dogoditi da se one učestaju i da e, budu, da se događaju čak jedan put godišnje, što se zapravo može očekivati u sljedećem desetljeću. Dakle, ukratko, Moramo reći da 680 milijuna ljudi žive u nizinama i 65 milijuna ljudi na malim otočkim državama. Do tijekom 20. stoljeća globalna razina mora već se povećala za oko 15 cm, a trenutno raste dvostruko brže i dodatno će se ubrzati što bi moglo dovesti do povećanja, odnosno podizanja razine od 1,10 metara 2100. i nekoliko metara do 2300. ako se značajno ne snanje emisije. Osim toga, ekstremni događaji vezani uz razinu mora bi se mogli događati mnogo češće a e, također su izloženi riziku manji otoci i priobalni gradovi koji se nalaze ispod razine mora zbog e, opasnosti od poplava i gubitka zemljišta do 2050. godine. Što se tiče mjera za prilagodbu e, koje imaju svoje posljedice, odnosno implikacije i na ribarstvo, htio bih reći sljedeće. Ovdje vidimo da E, imamo jednu mogućnost, jedan scenarij, to je da nema nikakvog odgovora, odnosno prilagodbe. E, zatim zaštita izgradnjom e, brana, što bi moglo zaštititi staništa, uključujući i mjestilišta. Zatim mogli bismo samo prepustiti da se stvari odvijaju svojim tokom, što znači da bi se staništa pomaknula Mogli bismo također pokušati pridobiti zemljište od mora, iz mora, što se događa i u Nizozemskoj, gdje se pomoću nanošenja pjeska e, dobiva dodatno zemljište. Isto tako se pokušavaju zaštititi otoci, pješčani otoci, zatim e, povlačenje i e, prilagodba koja se temelji na zaštiti ekosustava, dakle e, što znači da bi se obnovili ekosustavi što bi pak dobro i povoljno utjecalo na biološku raznolikost i na hvatanje ugljika. Dakle, ovdje imamo nekoliko opcija, također smo izradili ocjenu rizika e, s obzirom na ove različite scenarije prilagodbe. Ovdje vidite e, manju prilagodbu s lijeve strane, dakle to je trenutna situacija i zatim snažne intenzivne mjere prilagodbe e, koje vidimo na desnoj strani ovoga spektruma. Kao što vidimo, gradovi, priobalni gradovi će vjerojatno uspjeti zadržati ovaj rizik na žutoj boji dok će e, kod arktičkih zajednica doista doći do nekih drugih scenarija. E, države dakle ne žele to nazvati mjerama prilagodbe s pravom zato što prilagodba podrazumijeva da ekosustav može ostati tamo gdje jest, da se može zaštititi. Dakle, i što se tiče ljudskih nastambi, i tu također postoje neke granice prilagodbe, što će također utjecati i na zajednice ribara i na njihovu e, gospodarsku djelatnost. Postoje neki izazovi u društvu, dakle, to je ono što bih e, posljednje htio ovdje objasniti. Postoje neki ljudi koji su e, u velikoj mjeri izloženi ovim promjenama i oni najčešće imaju i najniži kapacitet za odgovor. Međutim, vremenski raspon klimatskih promjena i njihovih društvenih posljedica djeluju u mnogo e, dužim vremenskim razdobljima nego što je to slučaj sa sustavima upravljanja koji su često fragmentirani s obzirom na različite sektore i rijetko daju integrirani odgovor na e, povećane rizike vezane uz klimatske promjene. E, vi ste vjerojatno stručniji da i bolje pozvani da kažete nešto o tome u kojoj mjeri to vrijedi i za upravljanje oceanima. Što se tiče kapaciteta sustava upravljanja u oceanskim polarnim regijama, da se odgovori na klimatske promjene, to se u novije vrijeme poboljšalo, međutim to nije dovoljno brzo niti solidno da bi se odgovorilo na razmjere e, sve većih preciranih rizika. Tako da će se isto tako i troškovi povećati e, nego što su to troškovi u ovom trenutku. Kako pronaći rješenja? Iznalaženje proženja je, e, iznalaženje rješenja je također donekle obuhvaćeno ovim izvješćem. Govori se o dakle zaštiti ekosustava, o mrežama zaštićenih područja koji bi očuvali e, ekosustave, uključujući i hvatanje i skladištenje ugljika, Zatim e, omogućilo bi buduću prilagodbu ekosustava e, kre, premještanjem e, različitih vrsta populacije ekosustava. Međutim, ove mjere mogu biti učinkovite samo ukoliko se osigura odgovarajuća provedba Pariškog sporazuma. Zatim, Pristup koji se temelji na mjerama predostrožnosti, e, kao što je obnavljanje e, prekomjerno iskorištenih e, ribljih vrsta ili onih koji su osiromašene, te isto tako strategije upravljanja kojima se utječe na, negativne, na negativan učinak klimatskih promjena na ribarstvo. Dakle, pitanje u kojoj mjeri će se moći zadržati produktivnost u ribarstvu. Zaključno, ovo izvješće e, obuhvaća 80% zemljene površine gdje se e, zapravo navodi to da će se utjecaj klimatskih promjena nastaviti u budućim naraštajima, međutim e, njihov učinak se može minimizirati. U ovom izvješću se ističe činjenica da mora postojati e, pravodobno ambiciozne i koordinirane mjere kako bi se e, suzbile raširene i trajne promjene u oceanima i kriosferi. Treba osnažiti ljude, zajednice i države kako bi se nosili sa ovima dosad neviđenim e, promjenama u svim segmentima i aspektima društva, te treba kombinirati dokaze zajedno sa, dakle znanstvene dokaze sa lokalnim i sa lokalnim znanjem, te treba educirati e, stanovništvo o odnosno građane o znanstvenim činjenicama s obzirom da e, još uvijek jedan dio stanovništva nije spreman prihvatiti znanstvene činjenice pa čak i dobar dio nas e, zapravo radije gura glavu u pjesak. No, recimo sada nešto o održivosti. Ako održimo zagrijavanje na razini od 1,5 stupnjeva, to je moguće prema zakoni, kemijskim i fizikalnim zakonima. E, to stoji u našem izvješću. Ukoliko zaustavimo e, rast emisija, onda će se prestati s tim zagrijavanjem. Imamo tehnologije kako bi se ublažile, e, dakle kako bi se uspostavile mjere ublažavanja i prilagodbe. Tu su veliki izazov e, sektor, e, dakle, kao, sektori kao što su zrakoplovstvo i pomorstvo. Zatim, moramo također razgovarati o preusmjeravanju financijskih sredstava. Treba prestati sa subvencijama za fosilna goriva i eksploatacijom do sada neiskorištenih e, plinskih i naftnih rezervi. Zatim imamo institucije koje bi se mogle pokrenuti prema preobrozbi unutar društva a ovo izvješće 1,5 već je ustanovilo gdje su uska grla tog procesa, dakle informirane politike i upravljanje koje bi trebali provoditi preobrazbe u društvu i to je zapravo najveći izazov u ovim e, današnjim vremenima. Dakle, e, koje su glavne poruke ovog izvješća? Kako bi se minimalno, sveli na minimum e, učinak i e, povezani rizici, Dakle, trebamo biti svjesni toga da e, je svako zatopljavanje, svaki stupanj važan, svaka godina je važna, svaka odluka je važna i politika i društvo su važni i doista je važno da svi budemo ujedinjeni E, i podržimo znanstvene činjenice kao što smo to istaknuli prošlog mjeseca u našem, na sastanku, odnosno na konferenciji koja je održana u Norveškoj. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam lijepo što ste završili e, s jednim jednom pozitivnom viješću. Što mislite, da li se u ovom trenutku na globalnoj razini emisije smanjuju ili su u porastu? Hvala vam. Pa nismo još zapravo došli do vrhunca emisija, tako da emisije su još uvijek u porastu na svjetskoj razini, međutim kod nekih zemalja e, se primjećuje taj silazni trend. Hvala. Evo, komisija je zatražila riječ. Izvolite. Hvala lijepo. Doista nam je s naše strane drago da se danas održava ova rasprava na sastanku odbora za ribarstvo i želimo čestitati vladinom panelu za klimatske promjene i gospodinu Prtneru na ovom važnom izvješću. Mislim da ćete se složiti sa mnom da je ono što proizlazi iz ovoga izvješća vrlo zabrinjavajuće i zapravo ulazi u nadležnost ovoga odbora, tako da mislim da je ovo pravo mjesto za raspravu o tom izvješću. Klimatske promjene su najveći izazov ovoga stoljeća od usvajanja Pariškog sporazuma. To se sve više prepoznaje u javnosti, a to podrazumijeva i mnogo bolje razumijevanje uloge oceana kao onih koji reguliraju klimatske promjene. Ovo izvješće IPCC-a vrlo je jasno. Naši oceani e, doista se nalaze u jednoj situaciji gdje je potrebno hitno reagirati s obzirom da su i žrtve klimatskih promjena, ali i dio rješenja. Odluke koje donesemo sada bit će ključne za budućnost naših oceana i općenito za svijet i čovečanstvo. Ovo posebno izvješće pruža znanstvene činjenice koje mogu poslužiti donositeljima odluka te podiže razinu oceanima na višu na sljedeću razinu. Ovo izvješće je tim važnije što, e, zato što je čilansko predsjedništvo COPA 25 Početkom prosinca namjerava dati ključnu ulogu oceanima u raspravama. Blue je doista vrlo važan s obzirom da je to po prvi put da se e, oceani definiraju kao prioritet od strane čelanskog predsjedništva. Europska unija će podržati prioritete COP25, što znači da će se e, posvetiti veća pozornost vezi između oceana i klimatskih promjena. Oceani trebaju i moraju imati važnu ulogu u provedbi Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, kao što je već istaknuto. E, važne su značajne mjere ublažavanja kako bi se smanjio učinak klimatskih promjena na oceane. Promjene u oceanima već utječu na morski ekosustav i usluge na različitim razinama i različitim regijama i kao što smo čuli od gospodina Portnera, to je veliki izazov u smislu upravljanja oceanima. To je također izazov i u kontekstu upravljanja ribarstvom. Kao što smo čuli, e, dolazi do nekih e, pomaka u populacijama ribe i u količini ribe. To je izazov e, za međunarodno, ali i domaće upravljanje ribarstvom. Kao prvo, da bi se osigurali zdravi ekosustavi i isto tako e, dobro raspodjela resursa među dionicima. To je izazov i u kontekstu osiguranja sigurnosti hrane posebno u zemljama u razvoju. Regionalne organizacije za ribarstvo, za upravljanje ribarstvom imaju važnu ulogu u tome i postojanje učinkovitih strategija za ribarstvo e, doista je jedan od odgovora e, koji proizlazi iz izvješća IPCC-a. Mislim da je to dobra preporuka. Zaključno, ovo izvješće IPCC-a nam iznosi neke neosporne znanstvene činjenice o tome kako se mijenja klima i na koji način to utječe na oceane i na svakoga od nas pojedinačno. Što se tiče komisije, klimatske promjene će svakako biti e, ključni dio naše politike u upravljanju oceanima, no želim vam također pružiti jamstva da će klimatske promjene biti ključne u, i među političkim prioritetima Ursula von der Leyen, novoizabrane predsjednice Europske komisije. Ona želi da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent. Naš rad na ribarstvu i rad ovoga odbora bit će ključan upravo u e, tome da se uspostave te promjene te da oceani budu otporni u borbi protiv klimatskih promjena u velikoj mjeri računam na vaš odbor da nam pomogne u našim zajedničkim naporima. Hvala vam. Sada krećemo od koordinatora, gospodin Milan Mon. Eh, hvala, hvala profesoru Prdneru na prezentaciji. Ovo je doista jedno vrlo važno izvješće o situaciji da o stanju oceana s obzirom na klimatske promjene. Evidentno je da klimatske promjene značajno utječu na oceane i općenito na mora, e, dok dolazi do zakiseljavanja, do manjka kisika, a to utječe na morski okoliš i na neke riblje vrste, njihova e, mogućnost e, reprodukcije i tako dalje. Također se e, događaju promjene u smislu e, lokacije pojedinih stokova, zatim u smislu količine ribe i tako dalje. Vidjeli smo kakve to razmjere ima u ovoj prezentaciji. Što se tiče ribarstva, mi želimo uspostaviti jedan održivi sustav ribarstva E, koji se temelji na kvotama i na dopuštenom ukupnom ulovu, e, a imajući u vidu znanstvene činjenice vezano uz razinu ribljih stokova. Imamo dosta odgovornu e, ribarsku flotu, mi smo također s vremenom smanjivali, primjenjujemo i načelo predostrožnosti koje je vrlo važno. Vi ste ovdje spomenuli predostrožnost, mi se isto pokušavamo držati toga načela u području ribarstva Općenito bi se moglo reći e, da se situacija e, što se tiče ribljih stokova poboljšala u Europskoj uniji, međutim klimatske promjene i zagađenje da kako uzrok su velikog broja problema s kojima se suočavamo. Imamo dakle bakalar u Baltičkom moru koji nije toliko žrtva prekomjernog e, izlova nego klimatskih promjena i zagađenja. Mi smo u ovom odboru vidjeli e, da je i ribolovna djelatnost postala žrtvom klimatskih promjena. Riječ je o ljudima koji su ribari e, i koji od toga žive. Dakle, ne govorimo o rekreacijskom ili sportskom ribolovu i postoji čitava jedna e, čitav dio stanovnika priobalnih područja koji dakle upravo žive od ribolova. Ribolov je, nam riba je važan izvor bjelančevina, ima mnogo manji otisak od drugih e, proizvodnih aktivnosti, e, mnogo manje od poljoprivrede i stočarstva, što također mislim da je važno spomenuti u smislu ublažavanja klimatskih promjena. Mislim da e, se doista svi trebamo baviti rješavanjem ovog ove velike prijetnje s obzirom da to utječe na oceane i naše riblje resurse. Hvala. Gospođa Aguilar. Gracias. Eh, sin duda un interesantísimo informe. Hvala lijepo. Da, ovo je izvješće doista pravodobno, vrlo je zanimljivo. Kod e, kreiranja politike moramo uzeti u obzir sve znanstvene činjenice. Mislim da je ovo izvješće doista važno. Mislim da je profesor, profesor Partner dobro objasnio ova najvažnija pitanja. No ono što mi se čini važnim u ovoj studiji, znamo da se ona provodila tijekom niza godina, E, dakle, htjela bih reći da smo nedavno radili na reformi zajedničke ribarstvene politike i moglo bi se reći da nije bilo nikakvih radikalnih e, revolucionarnih promjena u ZRP-u e, u odnosu na ono što stoji u izvješću. Gospodin Milan Mon je spomenuo da imamo dakle kategorije kao što su ukupni dopušteni ulov, zatim planovi upravljanja stokovima, da kako treba ćemo ih i dalje usavršiti, e, jer primjerice na Sredozemlju i u Crnom moru postoje neka područja gdje nema dovoljno takvih planova upravljanja pa će ih trebati donijeti i na taj način ćemo doista moći doseći razinu održivosti koja će nam omogućiti da se bolje nosimo s ovim izazovima i da se da kako ispune iz ciljevi Pariškog sporazuma. Mislim da možemo reći da smo svi predani tome cilju. Sjedinjene države su se povukle iz Pariškog sporazuma i što znači da Europska unija ima tim veću odgovornost i važniju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena otkad su se Sjedinjene države povukle. E, bilo je nekih planova upravljanja koje smo provodili posljednje dvije do tri godine. E, što profesor misli o sljedećem? Što se tiče zajedničke ribarstvene politike i maksimalnog održivog prinosa i općenito uh, ciljeva ZRP-a, Može li to sve skupa pomoći u poboljšanju situacije ili je potrebno više od toga? Mi znamo uh, kojim smjerom trebamo krenuti, znamo da imamo također obvezu iskrcaja, ulova, uh, koja nam stvara više problema nego što ih rješava. Dakle, e, profesor Portner, što mislite, idete li u pravom smjeru ili će biti potrebne dodatne mjere da poboljšamo situaciju u buduće? Doista, profesore, govorili ste o tome da treba također obnoviti i e, osiromašene stokove. I ja bih postavila u tom smislu sljedeće pitanje. Dakle, e, je spomena o tome da su krajnje osiromašeni riblji stokovi, no pitanje je možemo li obnoviti te stokove kako bismo nadoknadili učinke klimatskih promjena, recimo obustavljanjem prelova, odnosno prekomjernog izlova. Da, to je zanimljivo pitanje. Ja sam rekao da to ovisi o vrsti o kojoj je riječ i također o dotičnom ribarstvu, ali pritisak ribarstva i klimatske promjene su svakako čimbenici koji vrše pritisak na stokove, a mi obnavljamo stokove upravo smanjivanjem prekomjernog izlova. To je prvi korak pod uvjetom, naravno, naglašavam pod uvjetom, ako područje gdje se odvija ribarstvo još uvijek to može podnijeti. Prije više godina to se pitanje postavilo u slučaju stokova bakalara u Južnom sjevernom moru i u Baltičkom moru. Trebalo bi sada vidjeti jesu li ekološki uvjeti u tim područjima takvi da izdrže ribarstvo. Vjerojatno je bakalar e, već e, izgubio mjesta za mrijest na Sjevernom moru, a također e, postoji pritisak na sokove bakalara u Baltičkom moru zbog zagrijavanja mora i nedostatka kisika. Dakle, u Bornholmu još uvijek imamo pozitivnih znakova gdje se pojavljuje bakalarova mlađ. Dakle, postoje zanimljivi znakuje u tom smislu, no u svakom slučaju smanjenje prekomjernog izova je uvijek e, dobar prvi korak. No, dopustite mi da e, kažem nešto o e, rezultatima našeg sastanka o oceanima jer je iz toga proizišao jedan vrlo zanimljiv zaključak i to se spominje također na jednom od slajdova, odnosno osnivanje mreže zaštićenih morskih područja u onim područjima gdje postoji veliki pritisak uslijed ribarstva i to bi bio prioritet kako bi se uklonila nesigurnost. Dakle, ako iskoristimo u potpunosti zaštićena područja bez smanjenja ribolovnog pritiska, zato jer o tome ovisi način života, pa možda ćemo imati dvije koristi od toga. Dakle, možemo povećati proizvodnju te vrste na zaštićenom području, a to onda može dovesti i do obogaćivanja stokova u susjednim područjima gdje se još uvijek može obavljati ribolov. Dakle, to bi mogla biti dobra strategija i to bi bio prvi korak ka osnivanju ove mreže zaštićenih područja uzduž europskih obala i u europskim oceanima. To bi povećalo također otpornost vrsta na klimatske promjene i omogućilo bi im migracije sa jednog zaštićenog područja u drugo zaštićeno područje, a da pri tome ne dođu u područje gdje je izlov prekomjeran. Da, imamo dosta zaštićenih područja, ali samo neka od njih imaju i planove upravljanja. Gospođo Aguilar, jeste li dobili odgovor na svoje pitanje? Da, smanjenje ribolovnog napora bi pomoglo i to se već i čini. No, ovim planovima upravljanja koji su već na snazi, predviđeno je smanjenje sustavom takova, dakle kvota, tako da su određeni rezultati već postignuti u planu za sredozemlje i to je prvi plan koji smo usvojili za demerzalne stokove i za koće. Iduće godine bismo trebali imati manji ribolovni napor. No, zanima me je li to pravi put, jer to poduzimamo tek nekoliko godina, a potrebno je više godina, dulje razdoblje kako bismo ocijenili rezultate, no ja smatram da je to ipak pravi put. Možda bismo um, trebali zadržati ove planove upravljanja ili ih pak očuvati i um, ostvariti smanjenje ribolovnog napora uz pomoć kvota i takova i RMS-a. Dakle, mene zanima idemo li pravim putem ili je sve uzaludno, jer to mi je dojam koji sam dobila na početku. Da. Ako u svim područjima zadržite istu razinu aktivnosti kako bi se e, vidjela bazna, odnosno osnovna linija, polazna linija onoga što se e, događa, trebali bismo imati i odgovarajuća promatranja, studije, laboratorije, dakle trebaju nam istraživanja kako bismo mogli procijeniti kako vrste reagiraju na klimatske promjene. I je ili prvotno stanište još uvijek prikladno za njihov život i samo u pomoću terenskih promatranja biste dobili ispravan odgovor na to hoće li sve ove aktivnosti dati željene rezultate a imate i drugih mjesta gdje ćete zadržati određenu razinu ribolova, ali samo smanjenje ribolovnog napora ili ribolovnog pritiska svugdje, a ne izdvajanje posebnih područja, mislim da bi moglo biti problematično. Gospodin O'Sullivan, izvolite. Gospodin O'Sullivan. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine profesore. Bila sam na sastanku odbora ENVI I moram reći da rezultati ovog izvješća izazivaju veliku zabrinutost, čak i uzbunu. I prema ovim podacima vidimo da mnoge vrste klize ka ponoru i tako da moramo nešto učiniti kako bismo preokrenuli situaciju jer inače bi posljedice mogle biti katastrofalne. Drago mi je što ste govorili o zaštićenim područjima i o koridorima koje moramo uspostaviti između zaštićenih područja, ali opet, kao što je predsjednik rekao, ovim područjima treba upravljati kako bi ona bila produktivna i kako bi omogućila stvaranje otpornosti. No, htjela sam se nadovezati na ono što ste rekli o staništima koja su pogodna za obogaćivanje stokova. Dakle, koji su temeljni preduvjeti za takvu proizvodnju u oceanima, naročito kada je riječ o planktonima? I zanima me koji učinak e, imaju zakiseljavanje i zagrijavanje oceanskih voda na te temeljne preduvjete. Možemo li mi išta učiniti u Europskoj uniji u vezi s time jer Europska unija, kao što je opće priznato, želi tu preuzeti voduću ulogu. Što mi tu možemo učiniti kako bismo povećali otpornost na svim razinama i kako bismo ublažili klimatske promjene ili se prilagodili globalnom zagrijavanju i e, zagrijavanju oceana. Hvala, evo ćemo još nekoliko pitanja. Peter Van Dalen. Hvala. E, hvala profesoru Fertneru na njegovom izlaganju i objašnjenjima. Kada pa je riječ o ribarstvu, mislim da bi bilo prigodno ovdje istaknuti da trebamo održivo upravljati Sjevernim morem i područjima u kojima se odvija ribarstvo. Mi smo razradili jedan plan sa kvotama kako bismo omogućili održivo ribarstvo i to je dalo pozitivne rezultate za neke vrste a također moramo uzeti u obzir i činjenicu da ribolovni e, smanjenje ribolovnog napora donosi rezultate recimo u Sjevernom moru. To me dovodi do mog prvog pitanja. Kao što smo čuli od Komisije Europa pozdravlja vaše izvješće, ali sigurno postoje neke zemlje koje žele zanemariti ovo izvješće i neće se pridržavati njegovih preporuka. Koje su to zemlje, zanima me, i u kojim zemljama se, nažalost, poriču ove pojave? Drugo pitanje, kada je riječ o uvodnom video prikazu, vidjeli smo u tom filmu da se kaže da mijenjamo planet. Nažalost, to je tako. Međutim, postoje neki koji poriču klimatske promjene, kažu da se ništa ne događa, da je to prirodna pojava na zemlji. A s druge strane imamo i PCC, vašu organizaciju i druge i razne znanstvenike koji to ozbiljno shvaćaju. Dakle, zanima me E, kako to da upravo tako dolazi do klimatskih promjena, odnosno ima li ovo izvješće neku težinu, neku vrijednost? Ja sam uvjeren u njenu vrijednost, ali Siguran sam da postoje mnogi ljudi, čak i ovdje u Europskom parlamentu, koji smatraju ovo izvješće smiješnim. I posljednje pitanje. Raste temperatura vode i ona će i dalje rasti. I možda će porasti čak i za dva ili tri stupnja Celzija i mi tu nećemo moći ništa učiniti. Moramo uvažiti da je došlo do takvih promjena, do takvog zagrijavanja. Je li to nešto neizbježno što će imati posljedica po ribarstvu ili hoćemo li moći tu pojavu preokrenuti ili je suzbiti? Hvala and Mrs. Dobar dan, želim zahvaliti profesoru na ovome izvješću da kako moramo provesti sporazum iz Pariza, postoji problem eh, prekomjernog ribolova, isto tako i otapanja ledenjaka. Neki brodovi mogu proći tamo gdje prije nisu mogli ploviti, neki smatraju da je to dobar, dobro za turizam, međutim to dovodi do porasta zagađenja a isto tako utječe i na autotono stanovništvo koje živi od eh, priobalnog ribolova. Ja sam eh, tako, također dolazi do premještanja e, određenih ribljih vrsta. E, primjerice raže se nalaze tamo gdje se prije nisu nalazile. Mislim da treba poduzeti mjere kako bi se smanjilo povećanje temperature u moru. Možemo li imati više zaštićenih područja na moru? I također sam čula da se spominjalo hvatanje, skladištenje ugljika. Je li tu provedena neka studija i na koji način zapravo možemo hvatati i skladištiti ugljik? Okay, Hvala, mislim da je to bilo dovoljno pitanja. Dakle, plankton, jačanje otpornosti, pitanja gospodina Vandalena. Nismo vas ovdje htjeli vrijeđati, ali možda biste se mogli osvrnuti na ono što je spomenuo gospodin Van i također na oglične ponore. Da. E, Drago mi je što je gospodin Van Dalen se pozvao na druge ljude, a nije da je prenosio vlastito gledanje na stvari. No, krenimo od planktona i zooplanktona. Pa u tim skupinama vidimo iste pojave kao i kod ribe. Dakle, vidimo da je došlo do raseljavanja po zemljopišnoj širini i te promjene u temperaturi a to su također e, i tu su također i nalazi da imamo te raspadne temperature koji su specifični za određene vrste. Dakle, zbog e, promjene temperature u oceanima ekosustavi su mješoviti, imamo nove vrste, nove grabežljivce, imamo također e, i izgradnju novih hranidbenih skupina i također će se promijeniti hranidbeni lanac za ribe. Dakle, što veću promjenu u temperaturi dopustimo, tim će više ti sustavi biti nepredvidljivi. Mislim da u znanstvenoj zajednici postoji prilično čvrst konsenzus da ako dođe do porasta od više od 1,5 stupnja da ćemo se suočiti sa potpuno novim svijetom, različitim od onog kojeg poznajemo. I to je na više načina istinito. Vidjet ćemo da će doći do različitih sustava koji će nastati upravo zbog e, tih promjena i također do niže bioraznolikosti i niže produktivnosti. Smanjenje emisija u skladu sa Pariškim sporazumom ne bi smjelo više biti predmetom pregovaranja. Dakle, odluka je donesena i treba ju provesti sada u djelo. Znate, možemo zaključivati kompromise, znam da političari vole kompromise, ali oni bi trebali uvažiti i činjenicu da se ne smiju zaključivati kompromisi o emisijama. Dakle, prema izvješću o povećanju temperature za 1,5 stupanj, emisije trebaju biti takve da se ta temperatura zadrži ispod povećanja i od 1,5 stupnja i to će omogućiti i zadržavanje produktivnosti u oceanima i za potrebe ribarstva i to će također nadoknaditi štete koje nastaju uslijed klimatskih promjena. Na našem sastanku o, oceanima imali smo studiju fao koja predviđa kombinaciju mreža zaštićenih područja i ribarstvenih mreža e, koja predviđa da bi moglo doći do povećanja produktivnosti u ribarstvu tako da bi se možda moglo ostvariti jedan preokret u produktivnosti za potrebe ribarstva. I zadržavanje produktivnosti je važno i radi smanjenja obalne eutrofikacije i nastanka mrtvih zona uz obalu. Znamo da je također važan i obalni ekosustav kako bi se očuvala akvakultura. Dakle, ključna poruka u vezi sa održivošću je sljedeća. Treba vidjeti gdje možemo uspostaviti sustav koji je potpuno održiv i koje su značajke tog sustava koje treba tu primijeniti. A kako bismo ostvarili održivost, nužna je i e, nužno je i poštovanje ciljeva iz Pariškog sporazuma i također ciljeva UNA ako želimo zadržati globalno zagrijavanje na ispod 1,5 e, stupnja Celzija i ako želimo smanjiti emisije. mislim da Europska komisija određuje standarde u Europi A budući da ne mora toliko poštovati nacionalne sebične interese, onda je komisija uspješnija u usklađivanju interesu sviju u toj mjeri. Neke kritike su upućene na e, račun spominjanja IPCC-a. Ako to sagledamo na drugačiji način, IPCC je zlatni standard u znanstvenoj politici. To je najuspješniji mehanizam eh, za pretvaranje znanstvenih informacija u proces koji će dovesti do stvaranja konsenzusa u kojem će i znanstvenici jednoglasno govoriti i gdje ćemo moći ocijeniti pouzdanost nekih znanstvenih nalaza i promatranja. I tijekom posljednjeg tjednja eh, pregovaranja o sažetku za političare sa vladama i sa plenarnom IPCC-a gdje smo imali prisutnost predstavnika 195 zemalja razmatrala se svaka riječ, svaka rečenica i na kraju je došlo do konsenzusa. To je jedan konsenzualni proizvod znanosti i politike i na temelju toga se može razraditi politika i to vlade trebaju učiniti. Dakle, mi sada ne razmatramo pojedine nalaze, nego prenosimo njihovu poruku u političku raspravu, u političku domenu. No sada e, treba vidjeti hoće li se doista provesti ta vizija u dijelo i tu bi moglo doći do najvećih problema. Dakle, imamo sporazum u vezi sa ciljevima, ali provedba još nije na toj razini. Hoće li doći do štete po ribarstva ako se ostvari porast od dva stupnja Celzija? Pa to ovisi o regijama. Imamo regije gdje će se izgubiti proizvodnost u ribarstvu zbog e, vrsta koje se prije bile izložene izlovu, koje su se umeđu vremenu preselile. I to je, kao što sam rekao, teško predvidjeti. Teško je vidjeti kako će izgledati ekosustavi ako dopustimo dalje zagrijavanje. Mi zapravo imamo polaznu crtu koja se miče i zato sam naglasio da ako želimo imati odgovarajuće polazne podatke radi procjene ribljih vrsta u određenom području, trebamo smanjiti ljudski pritisak kako bismo vidjeli kako će se na to prilagoditi prirodni sustav, a nadam se da će se moći prilagoditi i stabilizirati klimu. E, I također da, hvatanje i skladištenje ugljika. Da, Spomenuli smo potrebu izgradnje e, ugljičnih ponora e, pri e, priobalnim područjima i u oceanima i na mnogim mjestima to bi moglo pomoći u zaštiti. Evo, možete li objasniti o čemu se radi? Da, skladišnje ugljika, da. Govorimo li o skladištenju ugljika ili... Da, hvatanje i skladištenju ugljika, dakle, pod morem. Govorite o tehnologiji. E, ja govorim o prirodnim rješenjima. E, pitao sam se, da, kaže predsjedatelj. Ispričavam se, nisam dobro shvatio. Da, svakako, hvatanje i skladištenje ugljika, kao što znate, e, provodi se u ovom području gdje zapravo koristimo prirodna skladišta i to smještamo pod zemlju. Skladištenje CO2 u akviferima ispod Sjevernog mora primjerice čini se da je još predmetom rasprave u najmanju ruku, ali što ste bliže ljudskim naseljima, to upitniji postaju ovi pristupi. Moram, prekinuti, moram vas prekinuti. Je li to vaše pitanje bilo? Da, mene zanima s tehničke strane kako se time upravlja? E, taj objašnjenje tog ponora, kako to izgleda? Dođite na jedan od mojih seminara o tome koje organiziram svakoga mjeseca. Moramo krenuti dalje jer e, je to geologija morskog dna, a ne znanost o moru. Ba imam samo jednu napomenu. Na početku ste pretpostavili da ono što sam rekao nije moje mišljenje i to je točno, to nije uopće moje osobno mišljenje, ali htio bih, e, htio sam vam dati priliku da objasnite zašto je IPCC važan i vi ste to dobro rekli, vi ste zlatni standard. Da, bio sam previše popusti, i moramo malo ubrzati. Gospođa Damato. Hvala. Hvala našem gostu i hvala i znanstvenom odboru na ovoj važnoj studiji. Čini mi se da se svi slažemo u tome da e, zagrijavanje, eutrofizacija i zakiseljavanje oceana smanjuju sokove i također e, smanjuju i e, mogućnost ribolova na globalnoj razini. Ja bih rekla da je kratko bitno i dalje baviti se zaštitom ribljih stokova samo upirući prstom na ribara, a s druge strane isplaćujemo subvencije fosilnim gorivima i zanemarujemo one koji onečišćuju zemlju i naša mora. Svi se slažemo o tome da nam treba integrirani pristup e, na znanstvenoj osnovi i uz potporu lokalnih zajednica. Dakle, pozdravljam e, uspostavljanje zaštićenih područja uz sporazum sa lokalnim zajednicama, ali isto tako moramo čvrsto poduprijeti parlamentu njegovom e, mandatu u vezi sa kohezijskom politikom, odnosno moramo jasno reći da se drugim europskim fondovima ne trebaju financirati fosilna goriva i to bez izuzetaka. Također trebamo poduprijeti Europsku investicijsku banku kada odluči da neće više financirati fosilne izvore goriva. Imam jedno pitanje za profesora. Ako imamo podatke o učinku bušenja nafte i plina na morske ekosustave, to je prvo pitanje, i zanima me zatim Sljedeće, u izvješću se navodi da sadašnji zakonodavni okvir za upravljanje ribarstvom, e, naročito regionalne organizacije, ima neke slabosti jer ne vodi dovoljno računa o pitanjima koja se odnose na fluktuaciju i promjene u distribuciji morskih vrsta i o učincima klimatskih promjena na stokove. Možete li malo to podrobnije razjasniti? Hvala. Hvala, gospođa Hvala. Hvala profesore. E, želim podsjetiti da ovo izvješće kao izvješće IPCC-a na o bioraznolikosti obrađuje obe teme, a naš parlament se mora izjasniti o orijentaciji e, fondova za podršku ribolova a e, također i o sporazumima o ribolovu koje smo potpisali. Ja ovdje čujem dvije važne stvari, čini mi se. U prvom redu da su morski resursi pod velikim utjecajem klimatskih promjena, ali isto tako inzistirate na činjenici da ribarstvo može doprinijeti odgovorima i biti a, igračem u odgovorima koje moramo kolektivno dati e, kad se suočavamo s klimatskim promjenama. Moramo bolje upravljati u prvom redu stokovima i staništima, ali isto tako moramo smanjiti emisije stakleničkih plinova e, ribarskih plovila. Europska e, unija je je e, ima 25 e, milijuna kvadratnih e, kilometara površina za ribarstvo. To su vrlo ranjiva područja, a morski resursi se zasnivaju na znanstvenim podacima. Kad govorite o znanosti, tu imamo još mnogo upitnika jer, jer E, dobro ekološko stanje vrsta i staništa je u funkciji naše e, sposobnosti da odgovorimo na klimatske izazove. Ne, ne, bismo li trebali imati još veći nadzor nad utjecajem klimatskih promjena na morske resurse kako bismo bolje pratili naše podatke? Eh, naših kvota i dozvoljenog ulova. Eh, što se tiče zaštićenih područja, to ste spomenuli nekoliko puta. Imamo obalna zaštićena područja, eh, to je odličan alat za upravljanje, ali imamo i velika morska područja na otvorenom moru. A treće pitanje E, trebamo li e, poticati e, naše akvakulturu? Trebamo li to poticati i orijentirati se prema akvakulturi? Gospodin Gonzales servis ima. Hvala lijepa. Ovo je vrlo važno izvješće. E, jasna opomena da trebamo promijeniti našu politiku e, kad se radi o klimatskim promjerama. Moramo biti mnogo odlučniji. E, mi ovdje naravno radimo na tome u našem odboru. Parlament je odlučan u tome mi se moramo orijentirati kao Europa prema smanjenju emisija e, i do neutraliteta u e, emisijama do 2050. Kad govorimo o ribarstvu, tu imamo e, mnogo problema. Imamo obalne zajednice koje ovise o ribarenju. Mm, mm, kao članica SID-a Mislim da ove zajednice moramo integrirati i moramo im omogućiti e, dobru tranziciju. E, one se saočavaju sa velikim teškoćama. E, Milan Mon je rekao ribarstvo je ovdje žrtva, a ne uzrok problema. Mm Mm, ono što e, čemu stremi e, zajednička ribarstvena politika to mora e, dovesti do održivog ribarstva. Moramo zaštititi oceane. Moja pitanja zaštićena područja na moru, ona su važna, ali kako to stoji sa malim ribarstvom? Da li i to igra ulogu u e, klimatskih promjena, kod klimatskih promjena? Drugo, smanjenje emisija ribarskih plovila boljim sustavima e, sagorijevanja i tako dalje To moramo uključiti i u programe borbe protiv klimatskih promjena. A, evo, nemam više pitanja, nemamo previše vremena. Imam još jedno pi. Kriosfera. Evo, čuli smo, ledenjaci se tope a e, ledeni pokrov je sve tanji i manji. Sva, svo to topljenje je e, očevitno. Hvala lijepa na ovom izvješću. E, šokantno je čuti e, sve te podatke. E, vrlo mi je drago što nam o tome govorite. U ovom parlamentu imamo jedinstvenu šansu da zaštitimo naša mora. Postavljeno je mnogo pitanja. Ja, moje pitanje, pitanje E, zakiseljavanja. Rekli ste da je to veliki problem za organizme, za život u moru. Ali e, to ima i neizravne posljedice. E, životinje koje jedu one životinje koje su pod utjecajem zakiseljavanja. Koliki je postotak E, bioraznolikosti koji će trpjeti od e, promjena u razinama, u pH razinama? Evo, specifično pitanje. Evo, zadnje pitanje imamo. E, biti ću kratak. Znamo da ovaj izvještaj i zaključci su vrlo važno za, važni za našu politički klub. E, ja dolazim iz zemlje koja je pod velikim utjecajem e, klimatskih promjena. Mi imamo ogroman ribarstveni sektor mm, koji puta e, se ne može govoriti o svim elementima ovih utjecaja Vidjeli smo i neke regionalne utjecaje, e, specifične zemlje koje su pod većim utjecajem promjena. E, tu imamo razne scenarije za ublažavanje e, posljedica i za prilagodbu. Imamo i općenite konsideracije za Uh, uh, ustanovljavanje zaštićenih područja. Uh, Portugal ima mnoga ranjiva područja. Zbog industrija i, i zbog velikih luka. Znamo da u Europi imamo nekoliko scenarija koji će utjecati na e, e, gospodarstva Europske unije i to na različite načine. Što se tiče ruda u dubokim vodama, e, trebamo li tu okolišne ocjene i proučavanja što se tiče flore i faune? Što možemo napraviti na području obrazovanja? informiranja kako bi mladi ljudi shvatili važnost klimatskih promjena. Evo, imamo mnogo pitanja. Profesore, možete li odgovoriti što je moguće kraće? Mogu biti vrlo kratak. Neki od ovih aspekata nisu još potpuno jasni. Izvještaj je E, sastavila radna skupina 1 i 2 IPCC-a. Imamo fizičke, e, a drugi e, skupina govori o ranjivosti i prilagodbi. Nismo ulazili u tehnološka rješenja, ali to ćemo napraviti u izvještaju radne skupine 3. Govorit će se o strategijama ublažavanja posljedica E, gledamo e, e, prilagodbu, gledamo zaštitu obalnih područja i ekosustava, izgradnja prirodnih ponora i prirodnog hvatanja ugljika. Mogu vam dati neke komentare i izjave E, koje će pokazati da svi sektori moraju doprinijeti smanjenju emisija i uključujući i e, ribarska plovila. E, moramo ići dalje i ne možemo zastati u tim naporima. Moramo početi sljedeće godine, sljedećeg mjeseca ako je moguće. To uopće nije uputno sveobuhvatna poruka je to sva tri izvješća e, e, izvještaja o utjecajima na kopnu i na moru. Jasno je i to također mogu reći o našem izvještaju o e, regionalna poglavlja u, iz skupine 2 ta regionalna područja su e, obal e, kontinentalna područja mm, tu imamo rješenja za zaštitu od promjena i zaštitu raznih regija ali u svaku, za svaku regiju imamo i e, uključene ljude koji žive na moru. E, to je naročito važno za u Europu gdje imamo toliko, toliku raznolikost pomorskih regija. Što e, kalcifikacija i zakisiljavanje to je najočitiji utjecaj kod ovih promjena ali imamo i koncentraciju e, CO2, utjecaj na život životinja. Mm, e, kalcifikacija je vrlo opasna. Ako, ako simuliramo e, okoliš u kojem živimo pod kraj stoljeća, ali naš, onda će se naš ekosustav e, mijenjati e, na razne načine, načine zbog alcifikacije e, i zatopljavanje i zakiseljavanje dovodi do visokih rizika za ekosustave. Ali kako će izgledati taj ekosustav u budućnosti, teško je reći, ali on će svakom slučaju biti osiromašen. a e, nemate još odgovora na sva na ova ostala pitanja. Imali smo mješavinu i političkih izjava, pa je teško reći koja su to pitanja. ako ostavim neka pitanja otvorenima, onda ću moći se još jednom e, vraćati k vama i opet e, raspravljati s vama. Hvala vam lijepa na ovoj prezentaciji. E, idemo sada na sljedeću točku, a to su e, granice e, za ulov u Baltičkom moru. Gospođa Kiršner se vratila. Želimo siguriti da imamo mogućnost da mm, ove rasprave o taku budu uvijek pod nadzorom mm. Sastanak je održan prošlog mjeseca. E, takovi za e, ribarska plovila imali ste, imali ste i sve dokumente na e, raspolaganju. Prijedlozi komisije su usvojeni. E, mi smo zamolili predsjedništvo da dođe ovamo i da nam govori o tome. Predsjedništvo je to odbilo i to nije prvi puta. Treba istaći da iako e, vijeće e, tvrdi da je ukupni dozvoljeni ulov, da je to ovisi o višegodišnjim planovima i da to radimo zajedno. Mislim da moramo razmotriti kako možemo vršiti dodatni pritisak na vijeće i na izvještaj ombudsmana. O, to o tome ćemo uskoro razgovarati. A sada pozivam e, komisiju, gospođu Kiršner, da nam nešto kaže o, o, o rezultatima pregovora o to, ukupnom e, dozvoljenom ulovu na Baltičkom moru. E, govorimo o 20% vrsta koje su pod utjecajem rezanja od 60%. Hvala lijepa. Hvala vam predsjedniče što ste nas pozvali ovamo kako bismo govorili o odluci vijeća za ribarske mogućnosti e, na Baltiku 2020. E, dobili ste dokumentaciju od tajništva. E, vijeće se držilo prijedloga komisije i smanjilo nešto za 2% u nekim slučajevima. Rezultat je da imamo maksimalan održivi e, u e, prinos u velikom broju slučajeva. A dva slučaja su e, gdje su znanstvenici rekli da trebamo u potpunosti zabraniti ulov. ISIS nam predlaže totalni, totalnu zabranu e, lovljenja u nekim, e, za neke vrste. To će voditi do pozitivnih brojkama, brojki e, i to će održati ribarstvo zdravim. Ali također kažemo da ova, ovo smanjenje kvoda, kvota Eh, je popraćeno eh, drugim mjerama. Imamo eh, sezanski lovoskaj za istočni i zapadni bakalar i 40% smanjenja za zapadnu haringu. To su odgovorne odluke. Odluka vijeća je bila moguća jer e, je to doneseno pod uvjetom da će e, komisija donijeti e, odluku o drugoj fazi smanjenja. Ja ću vam predstaviti ovu drugu fazu, ovaj drugi krak, ali ja ću se ovdje zaustaviti i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Hvala vam lijepo. Da kako jedno od jedna stvari koja najviše razočava, rekli ste da će do 2020. se e, doseći MSY, međutim što se tiče ovog e, bakalara nema nikakvih e, predviđanja da će se stokovi oporaviti u nekakvoj doglednoj budućnosti. Ako pogledate opću situaciju na Baltičkom moru, vidite da postoje neke riblje vrste koje se bolje nose sa e, pomanjkanjem kisika u oceanima. Međutim, koja je vaš, vaša opća analiza stanja na Baltiku i e, kako će se stvari razvijeti u sljedećih nekoliko godina? Pa mislim da je ovo vrlo relevantno pitanje s obzirom na to da je e, došlo do gotovog kolapsa e, istočno-baltičkog bakalara. Situacija je ozbiljna, ne samo zbog teških e, ekoloških okolnosti koje vrše dodatni pritisak na stokove. Što se tiče ovog bakalara, istočno e, baltičkog bakalara, dobili smo informacije od znanstvenika da više riba strada zbog loših ekoloških uvjeta nego zbog ribolova i premda smo poduzeli odgovarajuće mjere, samo smanjenje kvota za e, taj istočno-baltički bakalar neće biti dovoljno za oporavak stoka. Biće potrebne druge mjere i u tom smislu države članice trebaju zapravo reagirati i provesti e, direktive o iz područja zaštite okoliša kao što je direktiva o nitratima, direktiva o kakvoći vode i tako dalje. Postoji niz tih direktiva iz područja zaštite okoliša na razini Europske unije i tu postoje određeni problemi s provedbom. Količina e, razina nitrata na Baltičkom moru je previsoka, što smo u više navrata čuli od znanstvenika i to treba kompenzirati drugim mjerama e, na razini država članica kako bi se u konačnici E, poboljšala kvaliteta ekosustava na Baltičkom moru. Hvala gospodine Milan Mon, izvolite. Hvala vam. Kolega Nikolas Hepstrom iz moga kluba nije mogao doći na današnji sastanak pa me zamolio da umjesto njega uzmem riječ. Dakle, on me zamolio da vam kažem sljedeće. To se tiče aktivnosti koje komisija poduzima u smislu ograničenja e, kvota za bakalari, za e, isto tako lov haringi. To, e, dakle, tu je riječ i o ribolovnom potencijalu i o ekonomskim posljedicama i e, važna su zapravo dva aspekta. Kao prvo, e, degradacija staništa i zagađenje na Baltičkom moru, ali isto tako i smanjenje ribolovnih e, mogućnosti. Treba dakle postojati upravljanje socioekonomskim posljedicama te situacije. I moj kolega zaključuje da pozdravljamo prijedlog u što kraćem roku kako bi se izmijenio Europski pomorski ribolovni fond što bi omogućilo mjere potpore u slučaju privremenih ili stalnog prekida ribolovnih aktivnosti. Nadalje, tu dodaje da pomoć za e, privremenu ili trajnu, e, trajni prekid aktivnosti ne treba se odnositi samo na istočni nego i na zapadni dio Baltika. Da bismo postigli učinkovitost, trebali bismo to uspostaviti što prije tijekom 2020. To je ono što je zaključio gospodin Herbst. Hvala. Gospođa Sullivan, hvala vam. Imam samo jedno pitanje upućeno vijeću i komisiji. Dakle, e, ribarstveno vijeće je usvojilo preporuku komisije da se uspostavi e, dakle tak za usputni ulov od 2000 e, tona usprkos e, jasnim znanstvenim preporukama Međunarodnog vijeća za istraživanje mora od nula tona, to je ICES koji se e, oslanja na ribolovne mogućnosti koji se odnosi na sve ulove, uključujući usputni ulov. Mogu li predstavnici komisije i vijeća objasniti e, koja je empirijska i znanstvena osnova za definiranje ovog taka od 2000 tona za istočno-baltički bakalar za 2020. godinu? Political trade-off. Okay, Mrs. Izvolite, hvala vam. Ja imam dva pitanja. E, zapravo pokušat ću odmah odgovoriti na ovo pitanje, odnosno izjavu e, koja je iznesena u ime zastupnika Herbsta. Drago nam je da smo danas ovdje kako bismo predstavili prijedlog e, koji je gospodin Herbst zatražio od komisije. Mi smo u vrlo kratkom vremenskom razdoblju uspjeli usvojiti izmjene višegodišnjeg e, upravljanja plana upravljanja za Baltik što se tiče i e, Europskog pomorskog i ribarstvenog fonda. Dakle, možemo vam detaljnije reći o tome nešto kasnije. Zatim što se tiče usputnog ulova za 2020. i pitanja zašto, odnosno e, koji su empirijski dokazi i znanstvena osnova za tu odluku. Situacija u europskim vodama, dakle na Baltiku ili drugdje, je takva da naše ribarstvo nije čisto. Što to znači? Kada ribolovi stave mrežu u vodu, e, naime kada love ribu, dakle ne ulove samo jednu vrstu, nego više vrsta i tu uvijek postoji usputni ulov, e, više ili manje. Isto se događa i u istočnom Baltiku, dakle kada e, primjerice love i verak e, i kada ribolov e, koji održiva riblja vrsta ili pak kada love losos pa čak i pelagijske vrste uvijek se događa da tu postoji nekakav usputni ulov da smo doslovno proveli preporuke ICES-a i da smo definirali tak na nultoj razini, morali bismo zatvoriti ne, odnosno onemogućiti ne samo ribolov e, bakalara u istočnom Baltiku, nego isto tako uh, uh, isto tako i losos i neke druge vrste. E, drugim riječima, zapravo tu bi e, se moralo više stotina brodova onemogućiti da love ribu e, kada bi se primijenila ova mjera nulte stope. Mi smo dakle u kontaktu sa ICES-om i sa njihovim znanstvenicima i tražili smo od njih da nam pruže e, savjete o neizbježnim razinama ulova u slučaju da se držimo definiranog msy Dakle, mi ćemo dobiti odgovor od njih e, sredinom 11. E, mjeseca u sljedećih desetak dana. A dok čekamo na to, mi smo već e, izradili svoj izračun u komisiji, zahvaljujući raspoloživim podacima, da bismo izračunali ono što mi smatramo da je odgovarajući odgovarajuća razina za nužni, neizbježni usputni ulov i mi smo došli do tog iznosa od 2000 tona, međutim to je samo ekstrapolacija u konačnici. Kada dobijemo savjete od ICES-a, odnosno od njihove tehničke službe, i točan iznos neizbježnog usputnog ulova, mi ćemo na temelju toga iznijeti prijedlog vijeću i onda ćemo to ugraditi u prijedlog komisije. Na temelju toga će vijeće morati donijeti novu odluku, dakle što se tiče to, te razine e, neizbježnog usputnog ulova za 2020. godinu. Hvala vam. Što se tiče mjere o kojoj će se raspravljati na sastanku koordinatora sutra ujutro e, vezano uz e, sredstva za trajnu obustavu ribolova, jasno mi je da je to jedna zahtjevna odluka, premda ribari nisu niti blizu kvote koja je definirana za Baltik, tako da se čini da je to načelo komisije da se ukupne ovo, da, ne, da se ukupno ukinu ova sredstva za trajnu obustavu ribolova. Hvala lijepo. Ako nemate ništa protiv, ja vam sada mogu predstaviti ove izmjene e, plana upravljanja za Baltičko more. Da, komisija je krajem listopada iznijela iznijela prijedlog za izmjenu Baltičkog plana. Taj prijedlog ima zapravo dva dijela. Prije nego što vam sadrži, e, predstavim sadržaj ovoga prijedloga, dopustite mi da samo kažem što se tiče komisije da je riječ o prijedlogu koji je nama vrlo važan i vrlo relevantan. Mi mislimo da je to važan prijedlog s obzirom da se ribari na Baltiku koji se nalaze u situaciji da zapravo preko noći e, neće više biti kvota Odnosno ciljanih mjera za bakalar, jer sada imamo naime izvanredne mjere, tako da ribolov, ribari znaju da je ribolov kao što su do sada znali uh, da više neće postojati u sljedećih nekoliko godina i u doglednoj budućnosti. Iz tog razloga smo smatrali da je također važno da iznesemo i mjere koje nude strukturne, strukturna rješenja ribarima koji su zapravo ovisili o ribolovu e, istočno-baltičkog bakalara. Da kako, e, to je također i u vašim rukama, e, u rukama vašega odbora i bilo bi dobro kada biste u sklopu trijaloga brzo riješili naš prijedlog. Sada ću reći nešto o samom prijedlogu. Ja ću predstaviti dio koji se tiče ribarstva. Kolega Van Sangier će vam predstaviti dio koji se odnosi na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Što se tiče e, samog e, ribarstva, dakle, riječ je doista o jednoj izmjeni Baltičkog plana s obzirom e, da ovdje prepoznajemo da je ribolov e, u Istočnom Baltiku u teškoj situaciji, da su zato potrebne strože mjere, posebno za Istočno-Baltički bakalar. Dio tih e, strožih mjera odnosi se na uvođenje dakle, gornje granice za kapacitete ribarskih flota u Istočnom Baltiku. To je točno definirano u prijedlogu Spomenju se tradicionalni ribolovni alati koji su se ranije koristili u lovu na istočno-baltički bakalar. Dio tog, e, te gornje granice kapaciteta odnosi se također i na jedan sustav, izlazni sustav. Dakle, ukoliko e, države članice koriste sredstva iz e, Europskog pomorskog fonda, onda se kapacitet te brodarice, tog naime broda, E, dovodi do toga da se zapravo smanjuje taj, e, ta gornja granica kapaciteta s obzirom da se više ne koristi određeni dio flote. Postrožili smo također i pravila e, u sklopu postojećeg plana. Naime, ukoliko imate više od 7, 750 kg bakalara, ta se riba može iskrcati na određenom definiranom području, odnosno u luci koja ima bolje, e, bolju infrastrukturu za praćenje iskrcaja i e, luka se opozora, pozorava prije nego što brod dođe sa tim tovarom. E, sada je to 250 kg bakalara, dakle čim se dosegne ta granica, bakalar se mora iskrcati u za to određenoj luci. Zatim postoje i mjere nadzora za isključivo za istočno-baltički bakalar. Mi predlažemo da ribarska plovila koja love u području 24 e, preko 6 nautičkih milja, a 25 do 32, to su dakle ova istočna područja, moraju biti opremljena e, sustavom e, koji se temelji na satelitskom praćenju ili nekim drugim e, elektroničkim sustavom za praćenje. Isto tako se ovdje predlaže da e, plovila koja imaju dodijeljenu kvotu za e, ulov istočno-baltičkog bakalara imaju dakle promatrača. Ne očekujemo to od svih plovila, ali 20% bi bilo dobra pokrivenost prema našem mišljenju. Dakle, to bi bilo što se tiče konkretnih mjera e, za ribolov, a sada ću dati riječ kolegu, e, kolegi Vansanu Geru koji će vam reći nešto o ovom drugom dijelu. Hvala vam, dame i gospodo zastupnici. Lijepi pozdrav, kao što je objasnila kolegica Maja, riječ je o jednom amandmanu, odnosno izmjeni e, višegodišnjeg plana upravljanja u Baltiku koji se isto tako odnosi i na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo u razdoblju 2014. do 2020. godine. Cilj je ponovno uvesti financijska sredstva za eh, konačnu obustavu ribolova temeljem članka 34. koja je istekla krajem 2017. godine. To je klauzula koja je uvedena tijekom eh, izrade tog eh, amandmana. Dakle, mi želimo ovdje ponovno uvesti tu mjeru, ali isključivo za ona plovila koja u značajnoj mjeri ovise o izlovu, o, ulovu dakle, istočno-baltičkog bakalara. Uvjeti su oni koji su predviđeni u članku 34. E, uredbe o, o fondu. Riječ je o strukturnoj mjeri e, koja ima za cilj dugoročno uspostaviti ravnotežu između e, mogućnosti ribolovne kapaciteta i raspoložive fonda ribe. Tako da Tome se može pridodati amandman koji će omogućiti preraspodjelu sredstava koji su bili predviđeni za integriranu pomorsku politiku i pomoć u skladištenju. E, dakle, što bi onda države članice mogle iskoristiti u, sklopu svojih programa. Hvala. Thank you. Anyone wish to speak? Hvala. Želi li se još netko javiti za riječ? Ne. Dobro, hvala vam na prijedlogu. E, mi ćemo nastojati e, olakšati rad, međutim, e, u sukladno našim pravilima mi ne možemo to odmah ugraditi u zakonodavstvo. Prvo izvješće možda će se pojaviti u prosincu sa amandmanima u siječnju i dakle dok to prođe kroz parlamentarni postupak već će biti negdje veljača ili ožujak tako da se nadam da to razumijete, ali mi ćemo da kako dati sve od sebe da ubrzamo postupak. U redu. Hvala vam lijepo. Hvala vam, dragi kolege. E, radujemo se ponovnoj raspravi u prosincu možemo razgovarati o MSY-u 2020. i o raspravi i razgovarat ćemo također o ukupnom dopuštenom ulovu. Uh, Bez vas sigurno ne bismo mogli dobro raditi. Sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je prezentacija Europske agencije za kontrolu ribarstva. Ovdje ponovno Pozdravljamo izvršnog ravnatelja, gospodina Paskala Savurea. Izvolite. Mislim da su svi svjesni rada Agencije za kontrolu ribarstva, a ukoliko nisu, onda će to sigurno znati do kraja ovoga izlaganja. Pa sada bez daljnjeg eh, odlaganja predajem riječ vama. Hvala vam. Hvala na pozivu agenciji i hvala što ste mi dali riječ. Sada ću prijeći na francuski. Kada budem opisivao rad agencije, imamo ovdje jedinstveni dokument e, program rada za 2024. godinu i za 2020. Dakle, vidjet ćemo rezultate za 2019. godinu, međutim još nemamo sve rezultate na raspolaganju. Europska agencija za kontrolu ribarstva, kao što vam je poznato, osnovana je odlukom vijeća e, iz 2005. godine na prijedlog komisije to je nedavno kodificirano e, dakle u dokumentu iz 2009. godine to je decentralizirana agencija. Euh, I kao što ću objasniti, e, glavna zadaća ove agencije jest organizirati koordinaciju aktivnosti kontrole inspekcije ribolova u državama članicama te da im se pomognu da, pomognu da surađuju uz puno poštivanje pravila zajedničkih, e, zajedničke ribarstvene politike. Evo, kako bih e, vam najavio ono o čemu će danas biti riječ u mom izlaganju, želim samo podsjetiti da je pravni operativni instrument kojim se rukovodi e, agencija, zajednički plan e, poznat na engleskom kao Joint Deployment Plan, koji omogućuje državama članicama koordinaciju njihovih aktivnosti u području kontrole i inspekcije ribolova. Dakle, samo nekoliko brojki. brojki 2018. E, godine bilo je 25 inspekcija na moru. E, što dovelo do više od 600, ustanovljeno e, više od 650 slučajeva mogućih teških prekršaja. Agencija također podržava Europsku uniju u svojoj međunarodnoj dimenziji, što, omoguć, što također obuhvaća borbu protiv nezakonite, neprijavljene i neregulirane vrste ribolova. Zatim tu su i programi pomoći na zahtjev komisije, posebno e, općih uprava Mare i Devko i nekih trećih zemalja. Ova agencija također e, sudjeluje u radu obalne straže Europske unije te Frontexa i drugih europskih agencija Budući da je kontrola ribolova jedan od 11 zadataka e, koji su povjereni obalnoj straži. Što se tiče sredstava e, koje dobivamo od europskog proračuna, imamo proračun od, u iznosu od 17,6 e, milijuna eura, to je bilo za 2020. godinu, na to otpada 0,7 milijuna eura za peskao, što sam ranije spomenuo. Dakle, imamo trenutno 60 e, e, ima nas 60 e, djelatnika, ali će nas biti 61 početkom siječnja. Zatim, što se tiče pariteta, nije baš na 50%, ali 41% naših djelatnika su žene. Vratit ću se i na tu temu, s obzirom da je i izvjestitelj e, zadužen za razrešnice za 2018. godinu nešto spomenu u tom smislu. Zatim imamo također e, dakle upravni odbor e, koji se sastoji od pojednog jednog člana država članice i šest predstavnika komisije. Zatim imamo i savjetodavno vijeće čiji su članovi savjetodavna vijeća predviđeni osnovnom uredbom E, zrp u Uloga savjetodavnog vijeća agencije jest pružati savjete i informirati izvršnog ravnatelja vezano uz sektor i nevladine udruge. Nekoliko riječi o resursima, dakle proračun od 2018. godine je za 2018. godinu je izvršen e, u stopi od 99,7%. Iznos izvršenih plaćanja je bio na stopi od 87,6%. U tom smislu želim spomenuti da je radni program za 2018. godinu izvršen e, u postotku od 98%. 2018. godine e, dobili smo razrješnicu a što se tiče e, dakle te financijske godine 2018. godine e, revizorski sud je dao nekvalificirano mišljenje o radu naše agencije što je dobar znak. E, osim toga agencija je temeljem svoje uredbe mora biti predmet e, revizije svakih pet godina, tako da postoji jedna odredba za evaluaciju rada i uspješnosti agencije, tako da trenutno provodimo preporuke e, upravnog odbora nakon prve evaluacije koja je odrađena 2016. godine. Dakle, to je Naime, imali smo prvu evaluaciju 2011. 2012. godine, a nakon toga i sljedeća bila 2016. i 2017. godine. Osim toga, s obzirom na to da smo mala agencija, mi pokušavamo e, maksimum resursa e, staviti u operativni dio Naša je politika da potpisati što veći broj e, sporazuma o suradnji sa što većim brojem agencija, dakle Frontexom, agencijom za e, zaštitu intelektualnog vlasništva i tako dalje. Mi u agenciji imamo više od 25 potpisanih ugovora o pružanju usluga sa drugim službama komisije. Također imamo Naime, ranije smo dobili smo više od 60 ugovora od komisije do sada i dematerializirali smo financijski postupak, postupak dokumentacije, budući da je agencija usvojila E, sve sustave u agenciji e, SISPER 2, MIPS, AGM i tako dalje. Mislim da smo tu doista postigli dobre rezultate. I AGM e, koji je jedan novi sustav. Što se tiče dakle nacionalnosti imamo 19 različitih nacionalnosti. Već sam spomenuo rodni, rodnu ravnopravnost eh, koja je na razine 44%. S obzirom da je, eh, su sve agencije i sve europska tijela morala smanjiti eh, broj zaposlenih od 11%, to smo morali mi učiniti, međutim od 2017. godine ovaj plan sistematizacije je vraćen na naime uspostavljen je tako da sada imamo raspisano e, imamo sistematizaciju za 61 radno mjesto. Što se tiče politike e, rodnog pariteta naša agencija e, provodi i promjenjuje sva pravila koja se tiču europskih službenika E, kao što je primjerice materinski dopust, dopust za usvajanje, roditeljski dopust, imamo razne e, mjere fleksibilnosti. Ne samo da želimo olakšati rad ženama koje su naši djelatnici, a nego radimo na tome da naši muški djelatnici mogu olakšati svakodnevni život svojih e, supruga. Imamo još jednu mogućnost koja se tu nudi, imamo posebne dopuste. Zatim uspostavili smo i mjere za sprečavanje e, dakle uznemiravanja na radnom mjestu. Općenito bi se moglo reći da se postiže dobra ravnoteža između privatnog i profesionalnog života zahvaljujući mjerama koje smo uspostavili. Što se tiče samog postupka zapošljavanja, imamo panel za zapošljavanje kod e, novih zapošljavanja. E, naši članovi te komisije su e, educirani da na način da ne uvode mjere koje bi bile diskriminirajuće 2016. godine imali smo 38% djelatnica, sada je to 43, skoro 44%. Što se tiče načelnika odjela, odnosno zamjenika načelnika odjela ili načelnika sektora, 2016. E, je udio žena bio 20%, sada je 40%. Što se tiče kategorije službenika AD5 do AD7, Sada trenutno imamo 50% e, žena, njihov udio je od 50%, dok je 2016. bio samo 20%. Tako da smo dobro čuli poruku parlamenta, mi radimo na poboljšanju pabiteta unutar naše agencije za kontrolu ribarstva. Evo ovdje možete vidjeti i fotografiju naših djelatnika E, naš ustroj je vrlo jednostavan, imamo samo tri odjela, odjel za resurse i informatiku, te za sigurnost i okolišna pitala, zatim dva operativna odjela, jedan je zadužen za europske vode i e, sjeverni Atlantik i jedan odjel koji je zadužen za suradnju s međunarodnim organizacijama, tu je i nezakoniti ribolov, suradnja E, sa Europskom komisijom i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave kontrolnim e, kontrolom ribarstva. Kao što sam već rekao, imamo savjetodavno odbor i upravni odbor. Što se tiče proračuna za 2019. godinu, to je 10, 17 milijuna, zatim Imamo 7,9 za operativne troškove. Što se tiče projekata za 2020, naime što se tiče nacrta proračuna za 2020. godinu, 8,5 milijuna 1,5 milijuna za administrativne troškove, tu se da kako ubrajaju i najam i informatički troškovi, zatim operativni troškovi 6,7 milijuna eura i Isto tako imamo i 680 e, tisuća za bespovratna sredstva. Euh, Sada ću prijeći na operativne aktivnosti. Tu što se tiče ovog jedinstvenog dokumenta za programiranje, možete vidjeti da imamo četiri operativne zone. Prva je koordinacija. Zatim imamo ocjenu rizika, analizu podataka. E, treća, treće područje je međunarodna dimenzija, sukladnost sa međunarodnim odredbama, sa aktivnostima protiv NNN i ribolova i suradnja s peskom, zatim izgradnja kapaciteta putem edukacije i suradnje e, sa obalnom stražom. Što se tiče ovih aktivnosti, dakle aktivnosti provodimo doista po cijelom svijetu, do Crnog mora, Bliskog istoka i tako dalje. E, imamo Europski plan za Baltičko more, zatim za Sjeverno more, 2007. smo imali prvi, zatim zapadna, zapadne vode i e, sredozemlje kao i Crno more, međutim imali smo neke aktivnosti i u suradnji s trećim zemljama. Što se tiče Sjevernog Atlantika, imamo regulirana područja. Neću vam sada čitati sve vrste. Imamo 38 vrsta trenutno e, u ovome dokumentu, su obuhvaćene ovim dokumentom. Međutim, želim podsjetiti E, kojom dinamikom e, se trebaju provoditi kontrole. Dakle, kao prvo imamo flotu od 77.500 e, jedno plovilo, od njih 13,4% su koče, dakle 10.000 kočarica, tome se može pridružiti još tome pribrajamo još 3.600 drugih različitih alata, osim toga, 82%, čak i 83% europske flote sastoji se od e, plovila od manje od 12 metara, to je 63.522 plovila. Iz pravnih razloga oni, na njih se ne primjenjuje većina pravila e, kontrole e, koja se primjenjuju na plovila koja su duža od 12 metara. Osim toga, agencija za, koja se bavi e, kontrolom ribarstva koristi se isto tako i inspektorima Unije, njih ima 10.000, dakle oni koji su ovlašteni da provode inspekcije svugdje u svim europskim vodama, što dovodi do otprilike 27.000 tisuća koordiniranih inspekcija, e, od toga 3.000 na moru to su podaci za 2017. Zatim da se sada vratimo na pitanje doprinosa država članica. To e, iznosi oko 2612 dana inspekcija i 657 preleta. Dakle, oko 1000 dana inspektora, inspektorskih dana E, među različitim patrolama, što je, evo, jedan važan podatak. 2018. godine ukupni trošak e, misija kontrole u sklopu ovih zajedničkih planova, što uključuje i ulaganja država članica i ulaganja agencije što se tiče e, operativnih troškova, to je iznosilo 70 milijuna eura. Dakle, s obzirom na povećanje broja zajedničkih e, misija planova kontrola, bilježi se porast broja operacija od 2013. godine i to konstantan rast. Imali smo 10 tisuća, sada imamo 27 tisuća e, koordiniranih inspekcija i nastavlja se taj trend porasta i u sljedećoj godini. E, zatim što se tiče broja prekršaja, 2018. E, godine broj tih prekršaja Dakle, to su tek sumnje na prekršaje. Države članice to trebaju potvrditi bilo ih je 641, govorimo o teškim prekršajima, 2019. trenutno to iznosi 525 e, takvih sumnjivih e, prekršaja odnosno sumnji da je počinjen prekršaj. Što se tiče tipologije prekršaja, u ovom trenutku kao i prošle godine imamo sljedeće probleme. Dakle, nedostatak izvješća o izlovima ili e, nekih netočnosti, dakle riječ je o deklaracijama o ulovu. To je najveći dio takvih prekršaja, ali isto tako i neke tehnički propisi e, kao što su alati, mreže, e, minimalne veličine i tako dalje. Zatim obveza iskrcaja u međunarodnim vodama se e, suočavamo sa istom situacijom. Međutim, e, je problematika više u nadležnosti regionalnih e, organizacija. Od 3000 inspekcija imali smo nekoliko slučajeva obstrukcija, dakle ili aktivna obstrukcija kontrolama koji su predmet kaznenog progona u nekim državama članicama ili je pak e, bilo e, pasivnih e, obstrukcija na nekim plovilima. Ovdje bih htio spomenuti da ovaj zajednički plan kontrole nije zapravo jedan pravni instrument države članice nakon što se otkrije nekakav prekršaj ili postoji sumnja da je počinjen prekršaj, treba pokrenuti pravni ili upravni postupak eh, na razini država članica, budući da to nije u nadležnosti naše agencije. Želim također ustrajati i na sljedećem. Možda sam mogao to ranije spomenuti. Naša agencija ima također zadaću da eh, surađuje sa državama članicama i u tom kontekstu pruža potporu E, skupinama za regionalnu kontrolu, e, to je dakle nešto što postoji u sklopu regionalizacije, mi smo surađivali s državama članicama da im pomognemo na izradi ocjene rizika, posebno što se tiče obveze iskrca. Zatim da pomognemo i potaknemo dijalog sa industrijom vezano uz obvezu iskrca. Radili smo na poboljšanju standardizacije mjera za inspekciju i kontrolu, te smo radili na evaluaciji sukladnosti, posebno u kontekstu obveze iskrcaja. I na kraju, e, naša agencija je također imala radnu skupinu vezano uz tehnologiju e, REM sustava. Sada ću nešto re... sada neću više govoriti o operativnim aspektima i htio bih nešto više reći o e, strateškoj zoni broj 2, to je evaluacija rizika i podataka. Naša agencija svake godine zaprima na milijuna podataka VMS od država članica, ali isto tako i podatke iz automatskih sustava praćenja. To nam omogućuje s jedne strane da radimo na tom na praćenju aktivnosti ribolova, a temeljem podataka e, koje dobivamo i njihove analize radimo na poboljšanju na regionalnoj e, razini e, ciljanih kontrola, tako da kontrole budu ciljane na one najosjetljivije, da se usredotoče na najosjetljivija područja. Također surađujemo s državama članicama na razvoju e, zajedničkih e, postupaka za evaluaciju rizika na nacionalnoj razini. Države članice rade na sličan način na problematici koja je također se podudara na europskoj razini. Zatim treće strateško područje je međunarodna dimenzija, odnosno međunarodna suradnja. Dakle, tu je prije svega riječ o suradnji s državama članicama, međutim, mi isto tako surađujemo s komisijom i pružamo je potporu u njezinoj e, međunarodnoj suradnji. Niti jedna aktivnost agencije ne može se realizirati bez prethodnog odobrenja Europske komisije. U ovom e, kontekstu mi smo e, proveli odredbe članka 30. uredbe, e, ne dovodeći u pitanje odredbe uredbe o osnivanju naše agencije. Putem naše agencije uspostavlja se suradnja sa trećim zemljama i organizacijama koje su zadužene za ribarstvo kako bi se kontroliralo poštivanje mjera posebno u području suzbijanja i ribolova i dakle prati se e, provedba mjeri tih, od strane tih međunarodnih agencija. Surađujemo također uz e, i na potpori i naime pružamo potporu i borbi e, protiv i ribolova u trećim zemljama te pružamo tehničku pomoć Europskoj komisiji na e, sastancima regionalnih e, organizacija za upravljanje ribolovom. Naime, riječ je o programu koji se proteže u razdoblju od pet godina. Riječ je o ulaganju od 2,6 e, milijuna eura E, tiču se e, dviju komisija država članica. Dakle, kao prvo imamo e, Gineski zaljev, tu su Gineja, Senegal, Mauritanija, još neke afričke zemlje. I zatim imamo još jednu pod regionalnu komisiju tu su Benin, Ghana, Liberija i još neke druge zemlje. Dakle, taj program e, se sastoji od tri dijela. Kao prvo, usklađivanje e, pravnih mjera e, tih zemalja sa međunarodnim mjerama u području kontrole ribarstva, zatim edukacija inspektora i tehnička podrška za realizaciju usluga i e, dakle akvizicija sustava VMS. Mi smo u suradnji sa tim državama postigli određene uspjehe s obzirom da su ono dobili, uspjeli smo naime postići to da se zaustave neki brodovi koji su se bavili nezakonitim ribolovom. E, htio bih sad nešto reći o četvrtoj zoni aktivnosti agencije. E, riječ je o jačanju kapaciteta i suradnji u području sa Europskom obalnom stražom. Što se tiče suradnje sa Europskom obalnom stražom, dakle to je bila jedna vrlo dobra aktivnost. Eh, Zahvaljujući suradnji sa Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i suradnji sa Frontexom, mi smo za 20 ili 30 puta eh, povećali razinu informacija kojima raspolažemo. Dakle, dobili smo podatke satelitskih eh, satelita E, mnogo, mnogo bolje podatke. Isto tako koristimo i e, koristimo se i sredstvima zračne kontrole kojima raspolaže Frontex. To je koncepcija koja se zasniva na 11 e, zadataka. Kontrola ribarstva, zagađenja, zaštita okoliša, operacije spašavanja na moru. Mm, ideja e, komisije koja je prihvaćena i pretvorana u usvajanjem, usvajanjem zakonodavca je dovela do podrške u pet zadataka koje obavljaju agencije Frontex, EFTA i EFKA E, imamo 316 administracija uprava koje u tome surađuju. Kako bismo mogli kanalizirati e, tih 11 zadataka, kako bismo surađivali sa 316 uprava i obalnih straža, e, zakonodavac je je to podijelio u pet e, odjela e, nadzor pomoću satelita, razmjena informacija, pomoću zračnog e, nadzora, pomoću aviona ili dronova, a analizu rizika koju rade zajedno tri agencije E, na problemima koji su mm, e, posebni za svaku od tih agencija e, obrazovanje i povećanje kapaciteta. To je polivalentna funkcija. Agencija će u budućnosti moći obavljati operacije kontrole, ali i vršiti i druge zadaće recimo e, traganja i spašavanja na moru. Na zahtjev a, sa, zahvaljujući suradnji s EMSO mo, moći ćemo se boriti i protiv zagađenja. Mm, suradnja sa državama članicama. bilo da se radi o u nadzoru ili obalne straže 2019. E, od 2018. smo obrazovali oko 600 inspektora. E, razvijamo i e, priručnike za osposobljanje. To je dostupno na internetu. Imamo sustav obrazovanja na daljinu a imamo i sustav videa. E, sada pripremo jedan priručnik za suradnju obalnih straža država članica. Evo tu je slika jednog broda, jednog plovila koji razvijamo u ovom trenutku. E, e, kako bismo realizirali sve te operativne zadatke e, imamo i administraciju koja je za to potrebna. Te sve te aktivnosti su povezane, radimo i sa društvenim mrežama. E, želimo komunicirati e, sa svima kako bi Evropska unija se približala svojim e, građanima. Nastojimo komunicirati na lokalnom nivou, recimo i regionalnom nivou. Imamo konzultativno vijeće, radimo aktivno na poboljšanju radnih uvjeta naših e, odjela. E, naš proračun, e, naš kadrovski plan, sve je to u dobrim rukama. Radimo i surađujemo i sa drugim institucijama. Želimo E, pružati usluge svima i povećati, želimo povećati našu vidljivost. I na kraju trebamo i e, učinkovite usluge kako bismo e, imali dobru provedbu i izvršenje proračuna. Držimo se najviših standarda sukladnosti, sve je to u skladu sa propisima Europske unije. I na kraju želim podcrtati da je FK mala agencija, ali mi smo svi motivirani i, i usmjeravamo e, napore e, na koncentraciju poslova. Želimo biti sukladni sa zajedničkim planovima Europske unije. Moramo biti vidljivi za operatere, moramo razviti e, sustav nadzora koji je što je moguće učinkovitiji. Moramo se brinuti i za održivost. E, e, sukladnost i održivost idu pod ruku pod ruku. Imamo, e, moramo dati doprinos okolišu. Naš sustav se može koristiti ako je to potrebno za nadzor ranjivih područja i na kraju u, u, kod obalnih straža doprinosimo i politici, e, to je strategiji europske sigurnosti. Želim e, završiti e, u pozitivnom tonu. Agencija je vrlo zahvalna parlamentu na suradnji i na pružanju pomoći u smislu financiranja. Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Hvala, gospodine Sabre. Vi ste već dugi niz godina na ovom mjestu, dakle hvala vam na izlaganju. Kada govorite o učinkovitosti i pridržavanju, sutra ćete govoriti na našem saslušanju o nadzoru. E, I e, mi zapravo želimo ustanoviti tko što radi, koje zemlje članice se pridržavaju pravila, a koje su na crnom popisu. Sorry, you mean on the... mislite na uh, daljinsko praćenje i nadzor. Dakle, koja zemlja članica je najbolja u pridržavanju propisa, a koja je najgora? Pa ne mogu odgovoriti na to pitanje. Kao što sam prije rekao, strategija upravljanja rizikom ne temelji se na zemljama, nego se temelji na uh, segmentima u ribarstvu, kako ih mi zovemo. i to su vrste, sezone i područja. Tako da zapravo ne uzimamo u obzir pojedine zemlje, zastavljeni su kriteriji, nego jednostavno je bitno izračunati prisutnost i e, učinkovito plovila po pojedinom e, segmentu i zapravo čitava strategija se temelji na takvom pristupu. Pa budući da se oslanjamo na zemlje članice u provedbi propisa, ne otežava li vam to posao? Nije li teže onda komisiji utvrditi, dakle, prilikom revizije uredbe o kontroli, gdje treba izvršiti pritisak, ako ne barem javno, onda na vijeću. Pa to je općenito pitanje. Europska unija se temelji na činjenicama da e, zemlje članice trebaju uživati povjerenje i provoditi propise. Nije uloga agencije, nego je uloga komisije istražiti i pratiti predržavanje propisa od strane zemalja članica. To nije naša uloga. Ali trebala bi biti. Gospodin Gonzales Hvala. Hvala izvršni direktore. Prije nekoliko tjedana imao sam e, priliku posjetiti sjedište agencije i razgovarao sam e, sa čitavom upravom i iz prve ruke sam se upoznao sa njihovim radom. Ja sam uvjeren da se ne može učiniti više sa manje. Ovo je jedna od četrdesetak agencija koja imaju najmanje sredstava, dakle na 38. mjestu od 40, jako je zapravo samo rastu nadležnosti. A iz godine u godinu se poboljšava kvaliteta njezinog rada. Dakle, zajednička ribarstvena politika, kontrola, nadzor, vršenje pritiska, odnosno kontrola koju obavljate je ključna za zajedničku ribarstvenu politiku i za očuvanje vrsta. Ja sam prisustovao osobno inspekciji i uvjerio sam se da je to važno i za pridržavanje ciljeva održivog razvoja, recimo cilja 14. Naravno, tu treba još mnogo toga učiniti i recimo ne možemo ostvariti najveći održivi prinos koji je predviđen za 2020. godinu, ali ipak e, rezultati pokazuju da usvojene mjere ipak polako nas približavaju cilju. Povećao se broj inspekcija i sada se stabilizira također i broj zamijećenih prekršaja. Uvjeren sam da će višegodišnji financijski okvir omogućiti agenciji da i dalje obavlja svoju ulogu davanjem ključne potpore sektoru ribarstva i očuvanju ribljih vrsta. Predsjednik želi reći sljedeće. Budući da mnoge zemlje, odnosno one zemlje koje pružaju više informacija su one koje se više bave ribarstvom, onda možemo izvući i, vrš, i više zaključaka o tome tko je dobar, tko je loš. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. Jedno konkretno pitanje koje želim postaviti uz ova koja su već postavljena. E, e, koje su regije u Europi gdje je najteže vršiti e, inspekcije ili nadzor? kako se mogu uskladiti postupke sa lokalnim operaterima. U izvješću koje ste nam predstavili, koji je utjecaj obveze iskrcavanja na vašu aktivnost nadzora? je li to dodatni napor? da li se tu na tom području vrše e, zadovoljavajući kontrole i nadzor. Hvala lijepa. Želim zahvaliti Se gospodinu Sekarisu na ovom što je rekao. Što se tiče ovog drugog pitanja, imamo neke luke koje su poznate da imaju malo problematične e, e, reakcije na kontrole. To je više socijalnog e, karaktera, a ne rezultat ponašanja na moru. I, općenito govoreći, ljudi, imamo ljude koji se protive nadzoru. Što se tiče obveze i iskrcavanja, Eh, ja, mm, mm, eh, poteškoća pri tome je eh, uzrokovana sljedećim. Prvo, mm, to nije zabrana odbačaja ulova koja čini stvari teškima. Radi se o vrstama koje nisu podložne e, obvezi iskrcaja, gdje nemamo minimalne veličine. A osim toga, budući da je to pitanje ponašanja i e, imamo obvezu 24 sata na 24 tu više nismo na području eh, inspekcija, već na području eh, promatranja. Članak 73. Eh, kaže nešto, govori o promatranju. Tu imamo problematiku iskrcaja to je rezultat, rezultat kompromisa. E, što se tiče nadzora je to vrlo problematično. Za a agencija kaže da bi trebalo opremiti segmente koje sam spomenuo e, kad sam odgovarao na pitanje predsjedn. E, segmente koji imaju najveći rizik. E, brodove bi trebalo opremiti sustavima za promatranje na daljinu, ne samo kamerama, već i drugim e, alatima, na primjer kompjuterima. To bi e, poboljšalo cijelu aktivnost nadzora, a i ribarstvene aktivnosti. Spriječilo bi naime nezakonito ribarenje. Hvala lijepa. Tome ćemo se vratiti sutra, kao što ste rekli. Hvala, gospodine predsjedniče. Imam dva pitanja, koja će biti vrlo kratka. Prvo pitanje. Nadzor koje obavljaju zemlje članice. Ja razumijem, naravno, da ne možemo sada imenovati krivce, odnosno one zemlje koje se ne pridržavaju propisa, ali zanima me jeste li prepoznali velike razlike u razini u kojoj se zemlje članice pridržavaju propisa. I drugo pitanje, što mislite da je glavni razlog ovom nepridržavanju propisa? Je li to pitanje kapaciteta? Radi li se o tome da zemlje članice malo ulažu u nadzor ili postoje li tu drugi razlozi? I još nešto. Od uvijek govorimo o smanjenju administrativnog opterećenja, govorimo stalno o preinakama kako bismo olakšali poslovanje poduzeća i to naravno vrijedi i za ribarstvo. No umjesto da ublažavamo ove propise, u slučaju ribarstva čini se da ih postrožujemo i da je propisa sve više. Iz toga proizlazi moje pitanje iz vlastitog iskustva i iskustva rada u agenciji. Na koji način bismo mogli olakšati život ribarima? Na koji način možemo znatno smanjiti ovaj eh, administrativni pritisak? Evo, to su moja pitanja. Hvala vam na ovom pitanju. E, općenito govoreći, eh, komisija je predložila reviziju pravila nadzora i kontrole. O tome će se govoriti u sljedećih nekoliko tjedana i tu već imamo mm, zanimljiv eh, napredak što se tiče certificiranja i normi i propisa. Eh, suzakonodavac je nedavno eh, usvojio jednu uredbu o tehničkim propisima. Mm, to su mm, ne, sa e, napretkom propisima o nadzor, propisa o nadzoru imamo sada e, jedan e, zakonodavni okoliš ili scenu koja je poboljnija za ribare. Što se tiče prijestupa prekršaja mm. Imamo i lažne, e, lažne izjave, lažne deklaracije. E, ako je profesionalac ili želi maskirati da je lovio više no što ima pravo, e, on u svom dnevniku može to napraviti. To je problem koji je vrlo star, nije to ništa novo jer e, ribar e, lovi svoj dohodak, svoju plaću. Dakle, on u očevidniku može e, jednostavno napisati nešto što je manje od onog što je ulovio. Tu imamo mogućnost mm, kršenja propisa i to šteti održivosti ribolova. Ja sam govorio i o tehničkim problemima. Mm, mislimo također da ova uredba o novim tehničkim mjerama će dovesti do promjena ponašanja. E, mislim da se ribari žele prilagoditi novim propisima Agencija će surađivati e, sa komisijom kako bi se to što bolje provelo. Hvala. Jesu li takve netočne ili lažne prijave česte? E, Zašto su one netočne? E, pa zato jer ste ulovili previše ili zato jer nemate dozvolu za lov na tu određenu vrstu. Tako da treba uzeti u obzir recimo ako je cijena neke ribe 2 eura po kilogramu onda nećete prijaviti cijelu količinu koju ste ulovili jer ćete tom količinom moći trgovati bez ikakvog prijavljivanja. Dakle, to je povezano činjenicom da zajednička ribarstvena politika ima za cilj održivost, a prema tome sva industrija bi se trebala pridržavati mogućnosti ribolova i prijavljivati količine koje ulovi. Komisija u svojoj uredbi predlaže uvođenje elektroničkih očevidnika da se to automatski učini. Ali tu nema razlike, zapravo bitno je ono što se u konačnici unese u očevidnik. Da, elektronički očevidnik je već na snazi već proteklih desetak godina. A to je svejedno i dalje prijava. Dakle, kada je riječ o tome da u očevidnik količine unose ljudi, to mogu biti pouzane ili nepouzdane informacije. I zato je važna inspekcija iskrcaja u Luci kako bi se provjerilo da količine koje su prijavljene u očevidnik odgovaraju stvarnosti ili da količine u iskrcajnoj prijavi odgovaraju količini koje je brod iskrcao. Hvala, gospodine Aler. Hvala. Hvala na ovom izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo, no htio bih se nadovezati na eh, ono što ste vi rekli predsjedniče i što je rekla gospođa Rus. Mislim da je to bitno za transparentnost i pravednost, e, da je bitno znati koje su te brojke u usporedbi sa zemljama članicama. Teško je komentirati te podatke, a da ne znamo tko što radi. I nadalje, kada pogledam podatke, iznenađuje me zato što recimo na Sjernom moru imamo mnogo inspekcija, ali malo prekršaja. Dakle, opet zanima me to pitanje pravednosti, odnosno je li to područje gdje imamo doista apsolutno manje prekršaja i trebalo ne bi li trebalo možda onda smanjiti i broj inspekcija? Sigurno je da ako imate manje prekršaja, onda vam treba i manje inspekcija. Dakle, ako pogledamo sada broj inspekcija u Sjevernom e, moru 2018. godine 185 prekršaja, i vidimo da se to smanjilo 2019. godine. Dakle, da je bilo isto inspekcija, a da se smanjio broj prekršaja. Dakle, što je što je način da se odredi onda pravednost u svemu tome? Prekršaji, e, broj prekršaja e, je važan e, jer kad uzmemo u obzir da neki prekršaj, prekršaj koje vidimo, to su teški prekršaji. Ali imamo i prekršaje koji se jednostavno ne klasificiraju kao prekršaji. to možemo smatrati mm, kao jednim modelom, idejom tendencijom sektora. Ne kažem da e, evropsko ribarstvo je nezakonito, ali imamo neke prekršaje e, gdje e, u kojima možemo napredovati, recimo ove iskrcajne prijave. također moramo znati da mi E, ne, nismo suci, e, nemamo pravosudne ovlasti. Mm, I e, kazne ovise, ovise o pravosudnom sustavu određene države članice. Mm, pa će kazna, kazna može E, vrlo pozitivno djelovati na prekršitelje. Međutim, kod prekršaja e, moramo gledati kako na njih reagiraju pojedine države članice. Gospođa Mamori. Kao član stranke znam, kao član kao član stranske predsjednice znam da ste ovdje protiv svoje volje, ali svejedno izaći ćemo vam u susret. Hvala gospodine predsjedniče, to je bilo doista slatko. E, gospodine Savore, zanima me vaše mišljenje. Kao izvršni direktor e, Agencije za kontrolu ribarstva, smatrate li da ponovno uvođenje subvencija iz Fonda za moćna plovila do 50 metara je potez koji se kosi sa ciljevima održivog razvoja UN-a. Je li to također ispravno način korištenja novca poreznih obveznika? Ponovno uvođenje subvencije na Europskoj uniji smatram da zanemaraju činjenice da je ribolovni napor već prešao za tri ili četiri puta razinu održivosti. E, čini se da ponovno zaboravljamo na male ribare za koje je ova mjera u početku osmišljenja, a to su ljudi koji naporno rade i koji e, jedva pristupaju bilo kakvom obliku pomoći. No, ono što je najvažnije, možete li mi vi ili itko drugi reći kako e, ćemo se nositi s ovim novim plovilima koje će pojačati kapacitete Europske unije jednom kada se Ujedinjena kraljevina odvoji i povede sa sobom i svoje ribolovne vode. Pa, čini se da vi, odnosno agencija, tražite više sredstava iz VFO-a i to će onda otići očito za nova plovila, ne vama. Ako želite odgovoriti, možete slobodno. Da, rado ću odgovoriti. znamo engleski, da. Pa ne govorimo o istom dijelu VFO-a. Znate da postoji dio VFO-a koji je namijenjen onome što se nekad zvalo konvenciji mora u un I to je bila prethodna uredba 866 2006. godine, a ona je bila poseban instrument koji je onda uklopljen u VFO. Kada govorimo o VFO, ne govorim o pomoći ili potpori ribolovnoj industriji za smanjenje ili povećanje kapaciteta, nego govorim o tome da tražim potporu parlamenta za e, ovaj dio koji se tiče inspekcije i nadzora. To nema nikakve veze sa flotom e, ili sa malim ribolovom. Hvala. Mogu li zamoliti gospodina Colberta i drugog gospodina da utihnu kada ja govorim? Vi ste doista nepristojni. Znam da ste Britanci, dakle ja uvijek šutim kada vi, govorite, dakle molim vas malo pristojnosti. Dakle, gospodine Colbert, rekla vam je. Gospodin Miamon. Hvala. Drago mi je što ovdje je izvršni direktor. E, ja sam e, iz e, blizine Vigoa, iz Galicije, tako da mi je drago što ste vi ovdje. Vi predstavljate jednu agenciju koja je čast za Vigo i za Španjolsku i dobro ste upoznati sa predmetom na kojem radite i tražite također i više sredstava za agenciju. Sada evo kao što smo vidjeli 17 milijuna eura i to već na snazi neko vrijeme. Kolega Mako koji se bavi o nadzorom uvijek je govorio da agenciji treba više sredstava i moj klub to uvijek podržava. Evo, nadzor je važan i to vidimo i sa novom odredbom i sada neću prejudicirati sutrašnju raspravu, ali riječ je o uredbi koja nije uredba nego je direktiva i koja zapravo ne funkcionira sa ovim jednoobraznim kaznama i propisima ponašanja. I čini se da svaka zemlja zapravo tumači kako želi sadašnju uredbu i zato kažem da je ona dosta labava i da je to zapravo direktiva. Fond za pomorstvo i ribarstvo je e, bio predmetom jednog prijedloga tako da se 15% fonda izdvaja za prikupljanje podataka. E, za zakonodavca pitanje nadzora podataka je važno. Dakle, u sadašnjem mandatu imamo predviđenih 15% proračuna, tako da parlament nije promijenio postotak koji je predložila komisija. Ova međunarodna dimenzija vašeg rada, ova inicijativa o kojoj ste govorili za Gambiju, ali tu imamo i Senegal i Mauritaniju i druge zemlje, je doista važna. Dakle, kada je riječ o toj dimenziji, dakle, kada ste govorili o četvrtom e, segmentu rada, odnosno obalnoj straži, s kakvim e, sredstvima to možete računati, odnosno o vlastitim sredstvima, je li riječ o brodovima, kakvim plovilima, imamo li tu koordinaciju različitih agencija za e, nadzor e, ova i kojim fizičkim alatima možete se vi služiti? Evo, vi ste mi završiti i sutra ćemo vas ponovno čuti. Dakle, nova uredba za kontrolu ribarstva, kao što je i rekao kolega Velami i obveza iskrcaja, to su sve novosti koje uvodi buduća uredba, ali evo, sada ne želim najavljivati raspravu, nego me samo zanima kojim sredstvima, konkretnim sredstvima raspolažete kako biste pomagali obalnoj straži. Hvala. Da, što se tiče ovog e, četvrtog dijela imamo 6,2 e, milijuna eura, ali to je ukupan proračun. I tu su i plaće. Za obavljanje ove suradnje sa obalnom stražom, da, imamo 6,2 milijuna eura, ali temeljni proračun je 4,5 milijuna eura i to su uglavnom sredstva za najam plovila. I tu smo daleko od budućeg proračuna Frontexa. Ako se dobro sjećam, Frontex će imati 5,5 milijardi eura za osnivanje Europskog korpusa i 2,5 milijarde za pomaganje zemljama članicama u obavljanju poslova nadzora. Mi imamo daleko manje sredstava, imamo mnogo skromniji proračun, ali vrlo smo motivirani u obavljanju naših zadaća. Gospodine Milan, možete li komentirati? Hvala. Pa vidio sam neke brodove i vidio sam neka druga fizička sredstva. Ja sam mislio da imate ugovore o najmu takvih e, plovila. Nije da sam mislio da imate vlastita plovila, ali i obalna straža ima e, svoje nadležnosti koje su daleko konkretnije, dakle to je različito od vašeg rada. E, gospođa Arena, imate li kakvih komentara? Izvolite. Well, uh, first of all, uh, pa na početku želim čestitati agenciji na izvrsno obavljenom poslu i na provedbi programa rada. Kao što je izvršni direktor prikazao u prezentaciji, agencija djeluje na mnogo područja koja su ključna za provedbu zajedničke ribarstvene politike i unutar Europske unije i na međunarodnom planu. Osim toga, treba spomenuti i e, važnu ulogu koju agencija obavlja u vezi i suradnje sa graničnom stražom, mm, odnosno obalnom stražom. I ako smijem nešto komentirati u vezi sa sljedećom točkom na dnevnom redu, zapravo porast zadataka agencije i s obzirom na obavljanje dijela posla obalne straže bi se trebao pomiriti sa ključnom ulogom i misijom agencije kada je riječ o koordinaciji i suradnji sa zemljama članicama u pogledu inspekcija na njihovim vodama. I to je jedno problematično pitanje za budućnost. Paskali e, Savore i njegovi suradnici to obavljaju sjajno i uspjevaju učiniti više sa manje unatoč skromnim sredstvima. Tako da mu čestitam na tome i vrlo smo zadovoljni njegovim radom. Evo, to je ono što sam htjela reći sada u ovom trenutku. ovo je bilo dobro školsko izvješće. Gospodine Savore, imate li kakvih završenih komentara? A ako ne, vidimo se sutra na saslušanju. E, hvala na vremenu koje ste mi posvetili i hvala što ste me pozorno saslušali. Drago mi je što sam ovdje i rado ću doći sutra kada ćemo razgovarati o obvezi iskrcavanja i o elektroničkom nadzoru na daljinu. Evo možete ako želite ostati i na raspravi o sljedećoj točki dnevnog reda, to je razrješenje, e, odnosno razrješnica za agenciju. Gospodin Kasales Gonzarez. Gracias, presidente. Bueno, como, como he dicho antes, creo... Hvala, kao što već rečeno, vjerujem da je moguće učiniti više smanje, manje sredstava. Evo imamo 17 milijuna eura sa povećanjem poreza svake godine. Izvršenje proračuna je odlično svake godine. 99,9% e, izvršenja u svim, e, na svim područjima. Imamo 33% povećanje u plaćanju bez dodatnih sredstava e, što vidim, što nam pokazuje odlično izvršenje proračuna. Svake godine agencija je izvršila 98% svojih zaduženja. Bilo bi dobro povećati sinergiju između agencija. Ovdje imamo primjer e, odlične sinergije e, između e, sličnih agencija. To nam pokazuje da su sinergije moguće. I tu sinergiju vidimo kontinuirano u radu agencije. Nismo eh, naravno mogli obraditi sva pitanja rada EFKE. Ona eh, radi se o povećanoj vidljivosti i eh, povećanoj transparentnosti rada agencije. Rad sa raznim dionicima, rad na obrazovanju E, sve je to odlično obavljeno u agenciji. Treće države također e, surađuju sa agencijom, na primjer Peskao. Tehničke e, inspekcije obala su odlične. Naravno, uvijek ima mjesta za poboljšanja treba povećati i u dio um, ženskog osoblja u obavljanju raznih poslova. E, e, e, srdačno zahvaljujemo na odličnom radu agenciji. Imamo li komentara? Komisija? Mi smo već pred mjesec dana govorili o razrišnici i e, zaključili smo e, time da smo rekli da je komisija vrlo zadovoljna i samo može pohvaliti agenciju e, za izvršenje proračuna u 2018. godini. E, izvršenje obveza za plaćanje je bilo odlično. Evo, potpisujemo sve što je rekao izvjestitelj. Ja bih naglasila još jednom da sve veći broj zadataka agencije e, i nova područja, da je to element za razmišljanje za budućnost jer će agencija trebati dobiti adekvatna sredstva kako u ljudskim resursima, tako i u financijskim sredstvima. Hvala. Hvala i zahvaljujem izvjestitelju. Rok za amandmane je o 12 sati u srijedu. Molim da donesete glasačke kartone sutra. E, e, koordinatori se sastaju u 9 sati, a e, sastanak odbora u je počinje u 9.45. Moramo početi na vrijeme. Hvala na sudjelovanju. Doviđenja.